Kolege, molim vas da sjednete na svoja mjesta kako bismo mogli započeti sa sastankom. Danas je s nama gospodin Potočnik, tako da mislim da bi bilo dobro da mu damo svo vrijeme koje imamo na raspolaganju. Evo, kratka obavijest, točka 9 našeg dnevnog reda. Dakle, riječ je o preporukama koordinatora na sastancima 24. srpnja i 3. Sr 9. zapisnicu su dostupni u elektronskom obliku i ako ne budem dobio nikakav uh, prigovor do kraja sastanka smatrat ću ih uh, potvrđenim. Prelazimo onda odmah na točku zbog koje smo se danas sastale. Riječ je o razmjeni gledišta sa povjerenikom Potočnikom. Zahvaljujem mu na prisutstvu, zahvaljujem mu što je došao u naš e, odbor, a gospodin Potočnik će nam govoriti o paketu e, kružnog gospodarstva. Kao što znate, u srpnju je komisija predstavila taj paket koji se sastoji od e, jednog horizontalnog priopćenja prema kružnom gospodarstvu, Dakle, riječ je o programu kako Europa, dakle nula otpada za Europu. I riječ je o tome, dakle, nas, dakle dani su prijedlozi novih direktiva te revizija postojećih direktiva. Osim onih koje se odnose na mala i srednja poduzeća, o zelenim poslovima te o zelenom a, građevinarstvu. A sada dajem riječ odmah gospodinu Potočniku ćemo njegovo izlaganje, a nakon toga ćemo imati pitanja. Gospodine povjereniče, imate riječ. Giovanni, uvaženi zastupnici parlamenta, dame i gospodo. Najprije dopustite mi e, da vas čestitam što ste ponovno izabrani, ili zapravo izabrani u Europski parlament, Drago mi je da vidim e, da u odboru za zaštitu okoliša ostalo jako puno osoba s kojima sam jako lijepo surađivao u proteklih pet godina. Za sve vas koji ste bili ovdje prije pet godina na mom e, saslušanju, sjećat ćete se da sam obećao nešto što me vodilo kroz čitav mandat. Moj prioritet je bio da agenda 2020 za rast i radna mjesta da se temelji na održivosti rasta i energetskoj učinkovitosti. Od tada sam se borio za uh, koordinirajući pristup između svih tih uh, sektora. Uh, ovaj paket kojeg je komisija usvojila u srpnju, mislim da je jako dobro uključio sve te tri dimenzije i još važnije, jasno pokazuje da ovaj e, put prema rastu kojeg slijedimo nije dobar za Europu za 21. sljedeće stoljeće. A sada bih rekao ono što sam rekao na početku svojeg mandata 2010. A to je da će 21. stoljeće biti jedno osjetljivo stoljeće i da će okoliš biti ključan dio našeg pozitivnog programa za budućnost. Ovaj graf kojeg vidite e, vam jasno pokazuje to što govorim. Ovdje vidite indeks ljudskog razvoja, dakle to je na ovoj e, vodoravnoj osi, i vidite na okomitoj osi ekološki otisak. Točkice predstavljaju zemlje. Ili, još da budem precizniji, klastere zemalja diljem svijeta. Pokazuje, dakle, da što je veći indeks ljudskog razvoja, dakle bolja kvaliteta života, veći je i ekološki otisak. Kako bismo postigli održivost, zemlje moraju ići dakle prema desnom donjem kutu koji je označen zelenom bojom i na taj način odvojiti indeks ljudskog razvoja od ekološkog učinka. Danas, kao što vidite iz grafa, u, u tom zelenom kvadratu nema ni jedne jedine zemlje. Dakle, nijedna zemlja nema visok indeks ljudskog razvoja, a da istovremeno živi na održiv način. Dakle, to znači da nerazvijene zemlje najprije se kreću prema gore, a onda jednom kad dakle, se nađete na ovako visokom mjestu, na ovoj okomitoj osi, onda treba smisliti kako se spustiti u doljni zeleni kvadrat. A zato su nam potrebne, potrebna tehnološka rješenja. Ako to ne budemo mogli ostvariti, ako ne budemo, e, ako ne, mi ne budemo vodili put prema tom kvadratu, to se neće dogoditi. Sad smo e, zaključani u jednom linearnom gospodarstvu koje se razvijalo tokom stoljeća jer smo imali jako puno resursa. Iskorištavali smo te resurse, pretvarali ih nakon toga u otpad, a ne shvaćali njihov daljnji potencijal. Ono što nam je sada potrebno je model rasta koji će omogućiti bogatim gospodarstvima da postignu održive razine razvoja, a da istovremeno zadrže životne standarde ili ih čak poboljšaju. Te Treba nam model koji će zemljama u razvoju pomoći da se razvijaju, a da pritom nemaju e, negativan ekološki učinak. Dakle, odgovornost je i individualna i kolektivna i naša odgovornost raste i ne možemo nastaviti se razvijati na ovaj način. Stoga nam je potrebna i neophodna promjena u načinu na koji živimo i radimo. U Europi to primjećujemo kada integriramo energetsku učinkovitost e, u strategiji Europa 2020. Dakle, moramo odvojiti rast od iskorištavanja resursa te njihova učinka. To je bio naš plan, dakle, da uđemo u tu zelenu zonu i sedmi okvirni program za okoliš je definirao te ciljeve. Politika zaštite okoliša se ne smije smatrati kao nešto što ograničava rast. Upravo suprotno, naš rast će ovisiti o tome koliko ćemo moći iskoristiti, do koje mjere ćemo moći iskoristiti e, vrijednosti iz svakog kubnog metra zemlje, vode i energije. Dakle, što više to iskoristiti. To ima smisla i sa gospodarskog gledišta, a i sa gledišta zaštite okoliša. Europa je sada zaključena u tom linearnom gospodarstvu. Naše tvrtke su suočene sa promjenjivim cijenama energenata i taj faktor troška je vrlo bitan za sve od njih. nedavne studije u sektoru čelika i aluminija pokazuju da 30 do 40% troškova ide upravo na sirovine a opet s druge strane ti su sektori jako ovisni i o energentima i o sirovinama. Ako želimo unaprijediti našu kvalitetu života, a ne želimo smanjiti naše standarde i naše plaće, nemamo drugu opciju nego povećati dodanu vrijednost. A to ćemo učiniti kroz unapređenje produktivnosti i rada, ali i korištenja naših resursa. Paket kružnog gospodarstva je zapravo veliki doprinos u smjeru da se poboljša produktivnost resursa. To je jedna pozitivna vizija Europe koja učinkovito koristi svoje resurse, koja iskorištava nove održive izvore za rast i razvoj. To je i doprinos politikama Komisije za rast i radna mjesta, ali i za zaštitu okoliša. To je jasno priznanje da te politike mogu ići ruku pod ruku i zbog toga prijedlozi u tom paketu, e, dakle nisam na njima radio samo ja, već i moji drugi kolege povjerenici za istraživanje i razvoj, za zapošljavanje, za poduzetništvo i za industriju. Industrijska konkurentnost Europske unije će ovisiti ne samo o korištenju manje sirovina, manje energije i manje vode, već i o našim sposobnostima da te sirovine za zamijenimo, te da koristimo sekundarne sirovine tu gdje su dostupne, te da se proizvode proizvodi koji se mogu ponovno iskoristiti, reciklirati ili se od njih može još nešto napraviti. To zapravo znači kružno gospodarstvo. E, zapravo od Europe želimo napraviti društvo bez otpada. Želimo iskoristiti 600 milijuna tona materijala iz našeg otpada i vratiti to u produktivno korištenje i u naše gospodarstvo. Tako da smo revidirali neke, neke od našeg eh, zakonodavstva o otpadu i te su revizije glavni dio paketa o kružnom gospodarstvu. Taj se paket koncentrira na svaku fazu ciklusa proizvodnje. Riječ je o paketu koji identificira eh, probleme na tržištu i uska grla i pokušava osigurati prave uvjete za prijelaz u kružno gospodarstvo. Gledamo na koji način možemo unaprijediti funkcioniranje tržišta sekundarnih sirovina. Gledamo na tržišne modele koji su učinkovitiji po pitanju korištenja e, resursa i gledamo kako unaprijediti dizajn za recikliranje, za e, popravljanje. Želimo potrošačima pružiti bolje e, informacije o životnom vijeku proizvoda. Predlažemo E, i ciljeve, dakle željene ciljeve koji zapravo nisu zakonski obvezni kako bismo unaprijedili e, produktivnost i pružili više e, sigurnosti ulagačima i poduzetnicima. Paket se sastoji o komunikaciji prema kružnom gospodarstvu te programu bez otpada za Europu. I to je jedna vrlo snažna politička poruka. U direktivi o, okvirnoj direktivi o otpadu, te direktiva o ambalažnom, ambalažama i ambalažnom otpadu, te direktive o zelenim vještinama, zelenom akcijskom planu za mala i srednja poduzetništva, te učinkovitosti resursa, mogućnosti u sektoru e, građevinarstva. Nismo nažalost stigli E, do tada uključiti e, komunikaciju i o održivom načinu proizvodnje hrane koja je sada gotova. Osim toga, usvojili smo i smanjenje otpada iz e, hrane i to ću vam kasnije pokazati. na slajdu broj četiri možete vidjeti politiku upravljanja otpadom te ciljeve e, za smanjenje otpada. Oni su dakle ključni dio paketa i zapravo na kraju bismo trebali imati nula otpada. Naš prijedlog je da se pozabavimo tim izazovima koji su pred nama. Naravno, na vrhu e, popisa je prevencija. No, što predlažemo kao ciljeve? Dakle, ovo što vidite što je napisano e, crnim slovima, to su dakle zakonske obvezujući ciljevi koje je predložila komisija. A crveni su e, indikativni ciljevi koje je također predložila komisija. Indikativni ciljevi nisu obvezujući, no to ne znači da nisu važni. To znači da bi zemlje članice trebale pripremiti svoje programe, svoje aktivnosti koje će voditi u tom smjeru. Tako da predlažemo Dakle, da ostvarimo cilj od 70% za recikliranje do 2030. Mislim da smo sad negdje na 45%. Zatim predlažemo porast o recikliranju ambalažnog otpada do 80% do 2030. A imamo jedno srednjoročni cilj do 2020. 40%. Te uključuju, imamo i ciljeve za specifične materijale. Osim toga predlažemo i zabranu odlaganja otpada svog otpada koji se može reciklirati do 2025. Ta su tri cilja obvezujuća. Isto tako bismo predlažemo da bi zemlje članice trebale postupno ukinuti odlaganje otpada otpada koji se može ponovno reciklirati do 2030. Zatim isto tako jedan od eh, tih ciljeva je dakle smanjenje otpada za 30% do 2025 te smanjenje e, od 30% u e, otpadu u moru do 2020. Eto, jedini cilj koji e, je novi u strategiji Rio plus je upravo taj e, o otpadu u moru. No, ne želimo čekati do 2030. kako bismo vidjeli da neke od zemalja članica nisu uspjeli e, ispuniti te ciljeve. Zbog toga predlažemo mehanizam monitoringa i ranog upozorenja koje će se temeljiti na e, savjetima koje smo već dali zemljama članicama koji su ti savjeti i pomoć najpotrebnija. Isto tako smo iskoristili reviziju e, zakonodavstva o otpadu kako bismo uklonili administrativna opterećenja. Uveli smo jedan e, elektronski registar, zatim osnovne minimalne standarde, te pojednostavnili e, izvještaje za uvjete za izvještaje. Na kraju želimo promovirati bolje funkcioniranje tržišta za sekundarne sirovine. Procijenit ćemo dodanu vrijednost te kriterije za specifične materijale. Vi kao članovi odbora ENVI ćete zasigurno to detaljno proučiti i nadam se da ćete i vi sudjelovati u ovom pokušaju da svo ovo zakonodavstvo revidiramo i pretvorimo u stvarnost. No dopustite mi sada da nastavim sa e, jednom sveobuhvatnom europskom e, agendom u okviru Europske strategije 2020. To me sada dovodi e, do kamena temeljca tog paketa, a to je dakle, da se definiraju ciljevi za učinkovitost resursa. Taj cilj će koncentrirati političku pozornost na mogućnosti koje proizlaze iz visoke energetske učinkovitosti. Na taj način ćemo pripremiti e, detaljne strategije koje će zemlje članice i poduzetnici primjenjivati kako bi se unaprijedila njihova učinkovitost. Pažljivo ćemo analizirati alternative prije nego što donosem, donesemo odluke. Na temelju e, ovih dokaza koje smo okupili, zaključili smo da produktivnost resursa, ako se mjeri BDP-om i podijeli potrošnjom sirovina, da tek tada dobijemo najbolji pokazatelj koji će najjasnije pokazati koliko je važna učinkovitost. Potrošnja sirovina je relevantna za sve sektore gospodarstva. Uključuje se dakle potpuna vrijednost čitavog e, lanca, uključujući i uvoz proizvoda i materijala i e, usko je povezana sa korištenjem energije. Kako bismo osigurali da slični proizvodi, bilo da su proizvedeni u EU ili uvezeni, da e, imaju sve materijale koji su im potrebni za proizvodnju, to je potpuno usklađeno sa našim ciljem reindustrializacije. I to je jako važno i za cjelokupnu učinkovitost korištenja resursa, a za nas je jako bitno da to vrlo jasno iskomuniciramo. E, pokazatelji za korištenje zemlje, vode te stakleničkih plinova e, zapravo pružaju jednu složeniju cjelokupniju sliku. I stoga je to zapravo najbolji pokazatelj koji nam omogućuje definiranje ciljeva. Naravno, važno je definirati pravu razinu ambicije. Između 2000. i 2011. produktivnost resursa je rasla tek oko 2% godišnje. A naše prognoze koje se temelje na sadašnjim politikama pokazuju da do 2030. da će produktivnost resursa biti negdje oko uh, 5, 50% više nego danas, zato što će tvrtke poboljšati svoju učinkovitost. No, godišnja stopa unapređenja produktivnosti resursa bi se ipak smanjila u tom slučaju sa 2% godišnje na manje od 1% godišnje. Moramo e, to usporenje preokrenuti Platforma za učinkovitost resursa koja uključuje i neke članove Europskog parlamenta je predložila porast od barem 30% u porastu produktivnosti resursa do 2030. To je ambiciozno, ali i ostvarivo i na taj način bismo uspjeli zadržati dugotrajni trend rasta od 2% u produktivnosti resursa. Planiramo imati prvu procjenu na e, rasti radna mjesta ovog cilja. I to jest to smo već učinili. I rezultat je potvrdio da ako postanemo učinkovitiji s našim resursima, Europska unija će imati i bolje gospodarske rezultate. Što to zapravo znači? To znači da ako unaprijedimo za 30% našu produktivnost resursa, to će utjecati na porast BDP-a do 3% i stvoriti 2 milijuna novih radnih mjesta Osim toga, procjenjuje se da i mjere, dakle poput boljeg eh, dizajna, ehm, da će to donijeti uštede europskim eh, tvrtkama, dakle od 60 milijardi eura ili 8% njihovog eh, godišnjeg prometa. To će naravno donijeti i socijalne koristi i koristi zaštite okoliša. Zbog toga takav je cilj potpuno sukladan sa našim pristupom rastu i mislim da e, ispunjava jaz u strategiji 2000, Europa 2020. Što će biti dalje? E, taj bi cilj mogli definirati na, na razini zemalja članica. Zemlje članice mogu definirati svoje ciljeve i definirati dakle, mješavinu politika kako do toga doći. Nacionalne politike i europske politike bi se mogli iskoristiti da bi se taj cilj postigao. Na ovom slajdu vidite vrlo poznatu sliku kružnog gospodarstva i na koji način će se iskorištavanjem otpada smanjiti e, troškovi. Jer jako puno toga možemo dobiti od naših resursa ako ih recikliramo i koji su već u sustavu. Stoga ovo je idealni kandidat da definiramo um, naš cilj u okviru strategije Europa 2020. Ta će odluka morati biti donesena u skladu uh, sa srednjeročnom analizom, morat će se uzeti u obzir rezultati javne rasprave te preporuke uh, platforme za uh, učinkovitost resursa. pozivam vas da podržite ciljeve, te ciljeve u analizi. Na taj način ćemo osigurati da veza između zaštite okoliša, radnih mjesta i rasta da se još bolje iskoriste u strategiji Europa 2020. i u svim njezinim mm, procesima, uključujući i europski e, semestar. Da sažvem. Dakle, konkurentnost europske industrije e, je ozbiljno ugrožena ako ne uprijedimo učinkovitost resursa i ako ne budemo imali politički cilj na razini Europske unije, nećemo nikada stvoriti uvjete i poticaje koji su potrebni za tu tranziciju. Te, dame i gospodo, na samom kraju, kao što ste vjerojatno čuli, ja više neću biti član komisije i vjerojatno neću uh, više raditi s vama. Deset najproduktivnijih godina moje karijere sam uložio u ovo. To je sve bilo moguće zbog vaše pomoći i zbog vašeg povjerenja. Tako da se ne slažem s glasovima koje ponekad čujem, a koji govore da, da u Europskom parlamentu sjede ljudi koji zapravo nemaju utjecaja na europsku odlučnost. To nije istina. Puno ste učinili i mnoge pozitivne promjene su se dogodile upravo zbog vas i zbog vašeg napornog rada, te zbog vaše vizije Europu kakve želimo, u kakvoj želimo živjeti i svijeta kakvog želimo. Stoga vam želim najtoplije zahvaliti na odličnoj suradnji sa odborom Envi i siguran sam da ćete i mojem nasljedniku pružiti istu pomoć. Molim vas da nastavite sa ovim projektom naprijed i potičem vas da surađujete i sa drugim odborima o pitanju otpada kako bismo postigli održiv rast i radna mjesta. Caro commissario, credo che l'applauso dei colleghi Dragi povjereniče, mislim da aplauz naših kolega vam najviše pokazuju koliko cijene vaš rad i vaš napore, vaše napore u e, portfelju koji vam je dodijeljen. A sada krećemo sa e, pitanjima. Najprije će se javiti za riječ koordinatori Svako će dobiti dvije minute. Nakon toga će povjerenik odgovoriti na sva pitanja. Nakon toga ćemo imati drugi krug pitanja i onda će opet povjerenik odgovoriti na sva pitanja. Gospodin Florens, u ime Pučana je prvi. Janoš <clears throat> Dugo smo čekali na ovaj dokument, obzirom da u euro postoje različite linije na području politike otpada i koherentnost zapravo nije postojala još do sada. Također nisu postojali niti znanstveni dokazi. Rado smo stoga pričekali ovaj dokument. Drago nam je da si ga ti ovako prezentirao, predočio nam ga. Drago nam je što je on potkrijepljen mnogim znanstvenim dokazima što je zasluga tebe i tvog tima. Osobno se radujem što se on temelji i na budućnosti inovacija koja je prijeko potrebna Europi. E, najlakše je spomenuti nekoliko brojki koje baš nisu vrlo korisne, no nešto drugo je razviti svijest o tome da je ova politika sirovina ključno pitanje za budućnost. To vidimo već i na tome što elektronička mobilnost u Kini ostvaruje se već veći napredak i E, oni neprestano tragaju za novim mineralnim sirovinama i rudama koje su preko potrebne za e, električnu mobilnost. Stoga je vrlo važno da i mi u Europi razvijemo svijest o tome da cijeli lanac proizvodnje sirovina mora biti uzet u obzir e, kako bi svaka karika bila maksimalno učinkovito. Na svom materinskom jeziku na njemačkom trebali bismo izbaciti riječ apfal, odnosno otpad, jer ne postoji nešto što možemo klasificirati kao e, otpad kojeg ne možemo iskoristiti. To u svojoj obitelji mi ponekad teško objasniti. Dakle, cijeli lanac stvaranja vrijednosti od početka do kraja, to je odlučujuće pitanje. Dakle, sve je potrebno iskoristiti. Posebice u području sekundarnih sirovina, evo, ponovno sam skoro rekao otpad. U okviru direktive o otpadu e, moram reći da e, mi je bilo vrlo teško vidjeti da ona sadrži tako mnogo slabosti na temelju e, Angažiranje jedne velike države članice ta direktiva je učinjena preblagom. E, posljedica toga je da se u Njemačkoj vrlo marljivo prikuplja otpad, ali se ipak taj otpad ne reciklira, zato što neposredno prije trenutka recikliranja se spaljuje. E, Dakle, to je velika pogreška jer, koju moramo ukloniti. Moramo iskoristiti spaljivanje i recikliranje. Postoji jako mnogo inženjera strojarstva koji kažu da bi željeli graditi suvremene spalionice, ali ne dobivaju dovoljno materijala za te spalionice zato što se otpad spaljuje prerano, prije no što se može reciklirati. Dakle, u Njemačkoj nedostaje materijala za recikliranje i mislim da je to vrlo važno istaknuti. Drugo pitanje je pitanje e, odlagališta otpada. A da sam član e, bugarskog i rumunjskog izaslanstva, vjerojatno to ne bi sada toliko isticao, ali moram reći, Europska unija ne smije više financirati niti jedno novo odlagalište otpada to moramo svima objasniti. Dakle, odustanite od novih odlagališta otpada, njih moramo postupno zatvarati i to mora biti posljednje rješenje, posljednje sredstvo. U mojoj zemlji smo već započeli tako razmišljati. E, naime, odlagališta otpada su otvorena vrata koja potiskuju inovacije zato što previše otpada e, završi na odlagalištima otpada i čime se ne koriste resursi na način na koji bi trebali. Jedan veliki klub zastupnika još uvijek nije prihvatio e, činjenicu da moramo i tu pojačati učinkovitost 20 do 30 posto i za neke je premalo, za druge previše. To je točka o kojoj ćemo još morati raspravljati tijekom rasprave o produktivnosti sirovina i indikatora, na kao što je to u Saveznoj Republici Njemačkoj, e, kao što su tamo uvedeni ti indikatori, to je vrlo opasno. Zato e, što to se zahtjeva, ispunjavanje određenih parametara od industrije. I u Njemačkoj je to bilo pogrešno, pa vas upozoravam da e, ne ponovite tu pogrešku. Još jednom želim srdečno zahvaliti. E, doživio sam rad sedam povjerenika, možda čak i više. Ti si u svakom slučaju bio e, vrlo dobar. Hvala vam. A sada riječ ima Matijas Grote u ime kluba zastupnika socijalista. Molim vas da se držite vremena kako bi se svi, kako bi se svi mogli e, javiti. Hvala lijepa. Kao što su prethodnici E, prethodni govornici rekli, e, već mi možemo potvrditi kvalitetu ovog povjerenika, obzirom dolazim iz e, Sjeverne Rajne i Vestfalije. Jedno reći ću nešto kratko o resursima i učinkovitosti tom recikliranju resursa. Mislim da mi nismo u parlamentu ispravno pristupili toj temi, postupno napredujemo. U komisiji stvari izgleda malo drugačije. Janis Potočnik je od uvijek bio ambasador naše strategije. I e, žao mi je što nimao više e, pobornika, zagovornika u komisiji. Možda će e, nova komisija shvatiti mogućnosti i doseg takvog načina razmišljanja brižnog zbrinjavanja otpada, jer 1,5 e, milijardi je vrijednost koja će se u budućnosti udvostručiti i moramo uistinu brižno zbrinjavati tu vrijednost u protivnom nećemo imati budućnost mene uvijek pogađa na koji način e, uzalud trošimo ove resurse. To je bila tema na konferenciji e, Rio plus 20. Dakle, trebali smo razviti strategiju kako bismo spriječili odbacivanje polovice naših e, otpada na području prehrambenih proizvoda. U svakom slučaju ovdje nam je potreban konkretan zakonodavni prijedlog. On je najavljen, no osobno smatram da nam trebaju i konkretni ciljevi koje moramo ostvariti. Dakle, ne bi se smjeli zaustaviti samo na području hrane, već bismo trebali e, usvajati nove zakonodavne akte. No, u konačnici, svaki puta kada usvojimo novi zakonodavni akt, E, što znači uzaludno trošenje e, prehrambenih proizvoda? E, na taj element moramo staviti naglasak. Što se tiče odlagališta otpada, to je jedno pitanje koje je vrlo važno bilo i povjereniku i to je dobro da je tako. I želimo naravno i mi poticati recikliranje no onda bi imalo još smisla da e, povećamo kvote za recikliranje ako ćemo smanjivati broj odlagališta otpada. To bi bilo najsvrsishodnije. Mislim da bi ovdje bila e, najkorisnija postupna prilagodba kako bismo mogli e, usvojiti najbolje moguće odredbe i pravila. Mislim da sam iskoristio svoje vrijeme. želio bih i ja još jednom zahvaliti Janisu Potočniku i na, na, na, našoj suradnji tijekom posljednje dvije i pol godine. Pratiti ću europsko zakonodavstvo i dalje. E, gospodin Potočnik je e, hrabro branio prijedloge komisije, ali uvijek na znanstveno utemeljenoj osnovi. I u svakom slučaju e, to je nešto što će mi nedostajati. I ukratko bih ja želio pohvaliti rad e, ovog povjerenika i to ne samo kao političara, odnosno povjerenika, člana komisije, već e, i na području međuljudskih odnosa. Ti si uvijek e, iznimno poštivao parlament i ravnopravno si nam se uvijek obraćao. Svi zastupnici su to jako cijenili i poštovali i želim ti svako dobro za budućnost. Hvala i sada dajem riječ gospodinu Dankenu. Hvala gospodine predsjedniče, hvala povjereniče na, vašim prethodnim izlaganjima. Mislim da ocjena učinka je previše simplistička, previše e, subjektivna i manjkava i mislimo da je to nešto na što se moramo fokusirati ako se želimo pomaknuti na ovom području. Navesti ću vam neke primjere koji će vam pomoći da lakše razumijete o čemu se radi. Pogledajte neke od ciljeva koji su ovdje spomenuti. Neke pretpostavke ne možemo ostvariti, da se možemo maknuti sa 50 na 70% e, otpada e, u spalionicama bez dodatnih troškova, to je nemoguće. E, ciljevi koji se spominju se temelje na najboljim očekivanjima, a ne na najnižim očekivanjima. A dakle oni koji će moći najlakše odputovati će to moći učiniti. Mislim da je to veliki izazov. Također gotovo da ne postoji pokušaj da se e, integriraju kućanstva, e, bit će, e, nastati će novi troškovi i njih je potrebno na to upozoriti. Osim toga moramo svi, svi biti više otvoreni i jedna ovako subjektivna ocjena učinka u tome ne pomaže. Moramo se pomagati prema naprijed, ali na temelju valjane, utemeljene E, osnove i svačanja cijelog procesa. E, ciljevi jesu vrlo osjetljivi, ali moraju biti svrsishodni i značajni. Moramo predvidjeti troškove i moramo ih uzeti u obzir. Ako to ne učinimo, e, nećemo uspjeti, odnosno propjećemo i prije na što počnemo povjereniće. Nadam se da će vaš nasljednik biti isto toliko uspješan kao što ste bili i vi. I želim vam i ja zahvaliti. Hvala gospodinu Dankanu. Gospodin Germendi, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Moram prežvakati ovo što sam sada čuo najprije, ali iznijet iznijeću prvo svoj doprinos. Razmišljam sada unatrag pet godina kada je kandidat za povjerenika, gospodin Potočnik, bio ovdje na saslušanju i kada sam se slušao vjerojatno njegov posljednji govor kao član ovog odbora, moram reći da je on jedan od najdosljednijih, koherentnijih povjerenika ove komisije. Izvanredno je vidjeti i usporediti njegova obećanja i rezultate i posljednji paket kružnog gospodarstva kojeg nam je upravo predočio. Uistinu su komplimenti ovdje prijeko potrebni Dakle, sve nam to daje veliki i snažan vjetar u leđa i to u, e, usred e, ekonomske i financijske krize. Mnogi od nas, upravo smo sada čuli jedan od tih glasova, smatrali smo da ćemo se morati vratiti u vremenu i pribjeći starim ekonomskim idejama rasta, te da nećemo moći gledati u budućnost i razmišljati o budućem razvoju. Dakle, želio bih zahvaliti gospodinu Potočniku na njegovoj predanosti, biološkoj raznolikosti, učinkovitosti resursa, također e, njegovom velikom doprinosu Rio plus 2 i ciljevima održivosti na razini UN-a i na tome vam želim zahvaliti. Također e, na sljedeći način na koji ste vi nama zahvalili na našem doprinosu, ali i vi ste jako, jako pridonijeli. Učinkovitost resursa što se mene tiče je jedan od najjasnijih primjera e, to, točke na kojoj se zaštita okoliša i ekonomija e, spajaju, susreću. E, 630 milijardi eura e, iz ove komunikacije nam pokazuje e, koliko je moguće uštedjeti troškova. E, Kinsey je odredio do drugu vrijednost 2,7 bilijuna, dakle to je nešto što do 2040. godine što bismo mogli uistinu uštedjeti. Harvard University je proveo jednu studiju koju je koja je pokazala da ona društva koja primjenjuju e, višu učinkovitost resursa, imaju mnogo e, više šansi ostvariti e, održivost i više stope rasta. Imam nekoliko pitanja vezanih uz paket kojeg ste nam upravo kojeg ste nam predstavili u srpnju. Prikazali ste nam pokazatelje za, e, između ostalog i za uporabu zemljišta. Da li postoji neki vremenski rok unutar kojega vi smatrate da ćemo moći početi koristiti te parametre ili sve to ovisi o komisiji, odnosno o ostvarivanju ciljeva iz strategije Europa 2020, odnosno imate li konkretne prijedloge o tome kako bismo mi kao parlament mogli pomoći pri e, boljoj uporabi indikatora e, učinkovitosti resursa u okviru procesa europskog semestra. O toj temi možemo pričati i u okviru sljedeće točke dnevnog reda. Također, vrlo je važno da učinkovitost resursa bude uključena u opću ocjenu učinka. Znam da komisija radi na tome hoćemo li e, završiti rad na tome u skoroj budućnosti i e, koliko smo uspjeli ostvariti. Hvala i sada e, gospođa Konečka. Imam niz pitanja i napomena, no prije toga se želim zahvaliti. Zahvaljujem povjereniku prije svega na tome što je njegov pristup pristup u okviru paketa u mojoj zemlji smo morali raditi na mnogim direktivama koje nisu međusobno uopće bile povezane. Nije postojala konzistentnost i također i nekim drugim državama članicama je bilo vrlo teško e, transponirati, prenijeti te direktive, a povjerenik potočnik nam je pokazao kako je mnogo učinkovitije pristupiti tom pitanju u okviru paketa jer kada se želi zaključiti jedan ciklus to je najbolji mogući put zahvaljujem vam na tome nije nam od početka baš to uvijek bilo jasno i nismo uvijek baš to željeli ali sada uviđamo da je to bilo pravo rješenje pravi put nekoliko konkretnih napomena vi smatrate da bogatije industrijske razvijene zemlje će se pretvoriti u gospodarstva prepuna slabosti. No možda to možemo malo drugačije sagledati jer u vrijeme krize je vrlo teško e, mnogim e, zemljama e, zalagati se za održivost i ostvariti održivost. Stoga mislim da bismo morali zadržati fleksibilnost i fleksibilnije pokušati riješiti probleme pojedinih zemalja. Ja se zalažem za to da ovaj paket e, postane fleksibilniji. polazim od toga da postoje studije izvedivosti za ovaj paket, za pojedine države članice i molim da sve to uzmete u obzir, jer uistinu nije jednostavno općenito reći kako si e, kako zamišljate određeni e, smjer i onda od svih država članica očekivati da će sve reagirati na isti način i kretati se u istom smjeru. Ako direktiva se to vrlo često tako radi, mislim da to ne bi smio biti naš cilj i još nešto važno je i na koji način ćemo mi e, reagirati na ovaj paket ovdje, ali još važnije će biti na koji način ćete vi izvijestiti ovom paketu u vašim državama članicama, tamo gdje će se on morati provesti. A tu ćemo se morati baš namučiti, morat ćemo se više angažirati u smislu osvješćivanja javnosti na samom licu mjesta. E, moramo e, izvijestiti i javnost, ali i gospodarstvo o tome kako se ovi ciljevi mogu ostvariti, jer oni nam moraju pomoći u provedi ostvarivanju ciljeva Europa 2020. I upravo e, najviše manjkava je ta strana edukacije, osvješćivanja javnosti, senzibiliziranja javnosti. Toliko o mom doprinosu. Mislim da bi nam bilo od velike pomoći da građani i poduzeća razumiju za što se mi zalažemo u Europskom parlamentu i što želi komisija. I zaključno jedna osobna napomena. Gospodine Potočnik, zahvaljujem vam na tome. Ja dolazim iz e, Češke, e, iz Šlezije. E, to je područje regije u Europi u kojoj imamo e, najzagađeniji zrak. I mnogo vam hvala što ste se pozabavili i tom temom. Nadam se da će i vaš nasljednik to učiniti, jer za nas i naše građane iz naše regije je to bilo jako, jako važno. Ono što svakodnevno udišemo je od presudne važnosti. Hvala. Potpredsjednik Javor. Hvala vam lijepo, predsjedatelju. Zahvalio bih se povjereniku Potičniku na ovoj prezentaciji i na svom uloženom trudu. Pridružio bih se svim kolegama koji su prije mene već pohvalili ovaj dokument jer se radi o vrlo važnom dokumentu. U određenom smislu ja sam imao osjećaj da će prema kraju, pred kraj svog mandata povjerenik, potočnik e, poželjeti dovršiti ono na čemu je do sada radio, što je već započeo. E, I to ne samo unutar okvira kružnog gospodarstva, već i u drugim poljima. I ovo pokazuje da je Europska komisija zapravo pokušala pronaći e, nove načine za ostvarenje održivog gospodarstva. Dakle, ne možemo dovoljno naglasiti važnost ovog dokumenta zbog toga što u Europi neprestano govorimo o tome koliko smo ovisni o energiji ali isto je tako važno spomenuti i da smo ovisni o cijelom nizu resursa. Očito ne bismo trebali niti zaboraviti rizike koje to predstavlja. Kao mađarski zastupnik mm, želio bih samo spomenuti da je recikliranje svih već korištenih materijala vrlo važno, osobito u kružnom gospodarstvu. I u Mađarskoj smo imali e, iskustva već sa kontaminacijom. E, susreli smo se i sa određenim katastrofama zbog proizvodnje aluminija. Tako da je vrlo važno imati na umu i e, kopanje ruda, sirovina i sve rizike koje to uključuje. Isto da bih volio spomenuti i da ste vi vjerojatno cijeli poprilično visoko u pripremi ovog dokumenta, zbog toga što kada govorimo o kružnom gospodarstvu, ne bismo smjeli zaboraviti činjenicu da možda neće biti moguće ostvariti sve ciljeve iz tog dokumenta. Što se tiče o hjerarhije europskog otpada, čini se da je prevencija e, najvažnija. A na samom kraju hjerarhije nalazi se i onaj posljednji korak u gospodarenju otpadom. Međutim, ne čuje se dovoljno o prevenciji ili o ponovnoj upotrebi kada se govori o otpadu, tako da bismo, da imamo osjećaj da ukoliko želimo ostvariti neke nove ciljeve, a ne usredotočiti se samo na kružnu naravu gospodarstva, već i doista učiniti jedan iskorak prema naprijed, da nije dovoljno razmatrati samo tu posljednju kariku u cjelokupnom procesu, već moramo pokušati i jednostavno doseći, ostvariti neke bolje rezultate. Ukoliko želimo probati neke alternative odlagalištima otpada, morat ćemo spaljivati otpad koji stvaramo. A ukoliko ne upotrebimo preventivne mjere kojima se to može izbjeći, nećemo uspjeti ostvariti ciljeve koje želimo. Dakle, u ovom smjeru možemo samo napraviti jedan korak prema naprijed. I posljednji problem koji bih želio spomenuti tiče se toga da se europske države članice sve razlikuju. Dakle, razlikuju se što se tiče pristupa prevenciji, proizvodnji otpada i ponovne upotrebe, upotrebe otpada. I ja imam osjećaj da u ovom dokumentu pokušavamo usredotočiti se na jedan prosječan rezultat. A ukoliko ćemo samo ciljati na takve ciljeve možda nećemo stvariti veliku razliku. No istodobno za neke druge zemlje i čak bi to mogao biti veliki iskorak prema naprijed. Zahvaljujem vam e, na riječi. Hvala vam. Zatvaramo prvi krug komentara i pitanja. Hvala vam svima, hvala i gospodinu povjereniku na njegovom radu. Mi iz FDA smo skupina koja se slaže sa načelom kružnog gospodarstva, posebite o, o svemu onome mm, što se temelji na održivom razvoju i učinkovitom e, korištenju resursa, a sve to naravno u cilju i suzbijanja nezaposlenosti. Isto tako, mnogo se bavimo i zamjenom e, sirovina sa sekundarnim sirovinama. Isto tako, slažemo se sa aktivnostima poput ranog upozorenja za one države koje ne budu krenule naprijed prema ostvarenju ovog projekta. No, posebice vjerujemo da bi se trebali možda malo više pozabaviti točkom koja se bavi e, planiranjem. Jer iako se korišteni materijali mogu ponovno iskoristiti i reciklirati, vrlo često u razmjeni među zemljama članicama, ali i između zemalja članica Europske unije i trećih zemalja, postoji program, problem planiranja. To planiranje možda jer to planiranje možda ponekad ne uključuje da cilj bude ponovno korištenje ili recikliranje. Tako da, eto, smatramo da je to točka na kojoj bi trebalo još malo više proraditi. Um, trebali bismo definirati kriterije koji će biti kompatibilni s ciljevima cijelog paketa. Isto se slažem eh, s, s onime što je rekla gospođa Konečka. Što se tiče informiranja. Mnogi naši građani još uvijek e, razmišljaju o modelu koji se temelji na linearnom gospodarstvu. Stoga mislim da je i jedan od problema i komunikacija, jer moramo na odgovarajući način iskomunicirati novi pristup. U potpunosti podržavam cijelu ovu temu i još jednom želim zahvaliti povjereniku na njegovom dosadašnjem radu. Hvala, sada riječ ima odmah povjerenik da čujemo vaše odgovore. Hvala vam. Ako brzo prođem kroz pitanja, mogli bismo stići prije svega komentar gospodina Florenca da nam nije potrebno dodatnih odlagališta. Ja bih rekao da mi svoje politike pokušavamo učiniti konzistentnima. Nedavno smo pripremali e, politike koje se tiču strukturnih i kohezijskih fondova i unutar tog e, rada smo odlučili da u budućnosti od 2014. do 2020. nećemo podržavati daljnju gradnju odlagališta otpada. To znači da Mm, ukoliko je to jedan mali popratni dio nekog složenijeg rješenja da bi to još bilo moguće, no načelno cijeli smjer u kojem se kreće naše financiranje bit će u skladu sa našim e, prijedlogom e, koji će kasnije zaći, a o kojem danas raspravljamo. E, Matijas Hrote je spomenuo smanjenje otpada od hrane, to je svakako još jedno važno područje. Rekao sam da bih e, vam rado predočio cijelo ovo priopćenje jer se radi o mnogo složenijem pitanju e, da se ne radi samo o smanjenju otpada od hrane, no cilj koji smo već unijeli u taj paket je 30% smanjenja do 2025. A to je doista ozbiljno e, pitanje. Dakle, države članice, ukoliko tome pruže podršku, bi morali pripremiti svoje planove, planove sufinanciranja, dakle kako se planiraju s time pozabaviti i odraditi taj posao. Dakle, to bi potaknulo jedan strateški razvoj koji bi zapravo dao odgovor upravo na e, ovo što ste vi spomenuli. Što se tiče studije utjecaja, e, samo bih rekao da naravno uvijek možemo raspravljati o kvaliteti studija i tu se slažem s vama, no mogu vam apsolutno jamčiti da studija utjecaja nije e, učinjena, provedena ni na koji način da bi bila e, pristrana, da bi neke troškove ignorirala ili s druge strane da bi pokušala prikazati e, neke prednosti ovog paketa. Procjene su uvijek procjene ljudi nisu uvijek njima zadovoljni. Ja sam po svojoj struci ekonomista koji se bavi modelima i upravo znam kako funkcioniraju ti modeli, no mogu vam reći da je jedna od procjena, koja je također u modelu koje smo mi koristili, ta da ćemo imati konstantne cijene sirovina. A sada znamo da će te cijene e, brzo rasti, tako da u tom smislu podcjenjujemo i konačne koristi. Dakle, mi jesmo, temeljimo se na studiji utjecaja, no postoji niz čvrstih teorija i e, kvalitetnih znanstvenih radova u diljem Europe, čak i na globalnoj razini, koje pokazuju da je ovaj smjer i da ove, ova pitanja koja pokušavamo, kojima se pokušavamo pozabaviti, da su to stvarni problemi kojima se doista moramo uhvatiti u koštac. Što se tiče pitanja gospodina Herbrandija, jedno od pitanja se ticalo zemlje. Zemljišta, vjerojatno znate da 2011. smo imali, postavili si cilj da do 2020. europske politike mora uzeti u obzir izravan i neizravan utjecaj na korištenje zemljišta u Europskoj uniji i na globalnoj razini i da bi to trebalo biti usmjereno e, da se do 2050. ne troši novo zemljište. I u sljedećem okolišnom programu također pokušavamo ograničiti e, novo korištenje zemljišta, a na konferenciji RIA plus 20 je dogovoreno da ćemo zajedno pokušati raditi na tome u kontekstu održivog razvoja i da ćemo pokušati od... i mi smo odlučili da ćemo pokušati zajednički raditi na tome i pokušati se pobrinuti da gospodarnje zemljište unutar Europske unije e, se temelji na održivom načelu. Dakle, pripremamo se za e, pripremu e, ovog programa 2015. i podići ćemo razinu svijesti o e, važnosti zemljišta u ekosustavima i kako se može e, na različite načine upotrebiti to zemljište. Također ćemo ponuditi neke moguće aktivnosti na razini Europske unije tako da zapravo osobno mogu reći da vjerujem da zemlja zajedno s vodom je jedan ograničeni resurs kojem će kojem ćemo u budućnosti morati svi posvetiti svoju potpunu pažnju. I nadamo se da bismo s ovim što smo do sada napravili e, mogli početi baviti se tim pitanjima. Također sam pročitao i e, mišljenje koje ste vi pripremili o tome kako povezati ove teme sa e, revizijom strategije Europa 2020. I mislim da mi ovdje više manje govorimo o nekim konceptima, o zakonodavstvu. A što se tiče integracije sa procesima semestra i programa Europa 2020. mi gledamo kako možemo kolektivno državama članicama pružiti neke savjete kako bi se mogla kretati u tom smjeru. I zbog toga smatram vrlo važnim da ti elementi kojima se bavimo postanu ključnim elementima procesa europskog semestra. Usuprotno bi to bila jedna propuštena prilika jer je imperativ da se shvati da je zapravo ovo jedan dio koji današnjoj strategiji za očuvanje okoliša nedostaje, ali isto tako da je to važno i za poboljšanje konkurentnosti. Nisam siguran e, koliko je napredavala studija utjecaja, e, tako da ne bih se usudio komentirati o tome e, dokle su dogurali odbori koji se time bave. Meni bi idealno bilo da ovo bude uključeno u studiju utjecaja jer je to ima najviše smisla. Zastupnica Konačna je spomenula element krize. E, i ovo će biti više moje osobno stalište nego stalište komisije. E, ja osobno mislim da smo se razmjerno dobro pozabavili pitanjima krize koje se tiču e, dakle, financijske i gospodarske krize. Ali to još ne znači da smo istodobno učinkovito i na odgovarajući način se pozabavili izazovima koje u Europu dovodi globalizacija a time naravno se tječe na konkurentnost Europske unije. I ja sam osobno uvjeren da jedno od suštinskih pitanja, ukoliko želimo zadržati industriju u Europi, jest da se e, pozbavimo pitanjem produktivnosti iskorištavanja resursa. Ukoliko to ne iskoristimo, ukoliko to ne pogodimo, zapravo smo jednostavno pogrešno, shvatili što se danas događa na globalnoj razini. Tako da bih volio vidjeti da se to uključuje u trenutni odgovor na krizu, jer ukoliko popravite svoje tržište, to ne znači da ste poboljšali svoju konkurentnost. Samo se stvorili uvjete gdje to neće biti glavni problem, ali to ne znači da smo na odgovarajući način pozabavili se pitanjem konkurentnosti i da je pred nama zapravo jedna velika prilika kada se time bavimo. I uzgled rečeno, ukoliko pojednostavljeno govorimo, e, struktura troškova e, bilo kojeg poduzeća je jednostavna, većina troškova ide na sirovine, resurse i radnu snagu. Ukoliko ne želimo e, baviti se troškovima radne snage, socijalne sigurnosti, plaće i tako dalje, ukoliko se ne želimo time baviti, jedna stvarna opcija je da se pozabavimo pitanjem produktivnosti resursa. Jer jednostavno smo ovisni o tome. Dakle, u ovom stoljeću produktivnost rada e, se toliko povećala da se može doista i bez radnika praktički obavljati neke proračune, no jasno je da bi neka poduzeća se jasno trebala pozabaviti pitanjem produktivnosti, energije, energenata i resursa. Imali smo još dva pitanja o pojedinim državama članicama. Jasno mi je da situacija nije ista u svim državama članicama i da stvari koje mi predlažemo su nekim državama članicama teške, jer su one na relativno niskom stupnju razvoja, no one bi to također trebale doživiti kao ekonomsku jednu gospodarsku mogućnost, a ne kao opterećenje. Naravno, da je potrebno je mnogo edukacije, razmjene najboljih praksi, e, isto tako i komunikacije e, jer ne može se mm, javno mišljenje i stav ljudi tako lako promijeniti, ali ključno je da se time pozabavimo. I mislim da upravo zemlje koje su danas na najnižoj razini ovdje imaju najveću priliku da stvore dodatna radna mjesta koja će biti povezana s ovim sektorima i koje se ne može izmjestiti iz tih zemalja. One će morati u tim zemljama ostati, morat će u Europi ostati i to moramo doživjeti kao jednu mogućnost, a ne kao opterećenje. Ali dobro ste rekli da je tu potrebno mnogo rada, pažnje, obrazovanja i da će se to morati uložiti u tim zemljama. Gospodin Javor je rekao da bi ja rado dovršio posao koji sam počeo, to je svakako istina i priznajem, bavili smo, imali smo četiri područja kojima smo se najviše bavili i ja sam na tim dosjeima najviše radio i zapravo najteži dio posla tu već obavljen. I ne kažem da ne kasne ti dosije zbog nekih internih rasprava, ali također e, ne bih rekao da su oni u blokadi. Radi se o prilično osjetljivim stvarima i To je jedno složeno pitanje. A kad kada za e, složena pitanja je ponekad jednostavno potrebno pustiti još malo vremena. No, prilično sam siguran da će moj nasljednik e, od vas čuti pitanje kako će nastaviti raditi u tim područjima, ali mogu vam reći da se praktički vrlo skoro to može sve usvojiti, da je naš dio posla obavljen i da je u većini tih dosjeja da smo dobili i suglasnost svih vanjskih dionika, tako da se radi samo o tome e, što ova komisija dolazi kraju svog mandata. E, spomenuli smo i prevenciju, tu ste u pravu. E, smatram da bih jedino dodao to da prevencija kao takva sastavni dio hijerarhije otpada. Dakle, države članice prije svega moraju smanjiti količinu otpada. To je već u zakonodavstvu danas. No, može se raspravljati e, o tome da li treba konkretnije ciljeve imati ili ne, ali jasno mi je na što ste vi ciljeli. Hvala. Hvala povjereniku na prvom krugu odgovora. Budući da u 4.30 dolazi povjerenik Borg, nemamo jako puno vremena, nećemo moći uh, čuti sve koji su se javili za riječ. Počinjemo najprije sa kolegicom Grastet i zamolim je da um, ograniči svoje pitanje na minutu i pol. Mais je voudrais quand même m'associer aux remerciements qui ont été adressés au commissaire Potočnik pour euh, le remarquable travail. Najprije želim uh, zahvaliti povjereniku Potočniku na uh, njegovom radu u proteklih nekoliko godina. Nedavno gospodin Šemeta, povjerenik za Carinsku uniju, rekao da uredba o statistici o otpadu traži izjave o e, otpadu iz industrijskih aktivnosti, aktivnosti građevinarstva i tako dalje. No, svi znamo da e, su te tone, puno više naravno nego od, e, iz komunalnog otpada. I zanima me da li će komisija predložiti specifične ciljeve upravo za te sektore, posebice za industrijski sektor. Smatram da e, nam je potrebna promjena razmišljanja o toj vrsti otpada. Industrijski otpad bi trebao biti zapravo izvor bogatstva i treba nam, trebaju nam svi instrumenti koji će nam omogućiti da iskoristimo taj otpad. Te da iskoristimo sirovine koje su tu prisutne, a koje su sve rijeđe. Hvala lijepa, dragi Jane potočniku. Čestitam na predanom radu tijekom posljednjih, posljednje četiri godine od, e, bio sam član ovog odbora od vašeg prvog saslušanja i drago mi da ste ovako ostali dosljedni i koherentni i vaša zasluga e, je povećanje učinkovitosti resursa Europe e, jer ste uključili to u strategiju Europa 2020. E, ova učinkovitost je strateška točka za budućnost svi u nas koje toliko ovisimo o uvozu sirovina i drugih resursa. Mislim da ciljevi 70% recikliranja, zabrana odlagališta otpada, to se trebalo već odavno dogoditi, to već i zastarjelo. To je jedna istina, a druga istina, međutim, je izbjegavanje generiranja otpada Dakle, ne smijemo uopće dopustiti da nastane otpad, a u tom smislu nam je potrebna u Europskoj uniji politika za proizvode. E, potrebni su nam bolji proizvodi koji su održiviji, koje, mogu, koje možemo reciklirati, koje ne moramo pretvarati u otpad i stoga je direktiva o ekodizajnu i neki drugi instrumenti su vrlo nam korisni. E, rekli ste 30% umanjenja utrošnje, utroška resursa do 2030. Mislim da to možemo učiniti obvezujućim. Kod klimatske politike smo imali obvezujuće ciljeve, uz politički brisak smo došli do toga, a i kod politike resursa moramo imati jasne planove, jasne vremenske rokove, jasne ciljeve e, i koji su obvezujući i tada ćemo ih moći ostvoriti. Žao nam je što više nećete biti s nama. Hvala na vašem radu. Hvala, a sada riječ ima kolegica Gardini. E, pokušat ću ja biti kratka. Hvala povjereniku. Mislim da se svi ovdje slažemo s ovim ciljevima da naše gospodarstvo pretvorimo u kružno gospodarstvo. No, moramo biti svjesni gospodarskih poteškoća s kojima se suočavamo u ovom trenutku i moramo isto tako imati e, stalno razmišljati o tome da konkurentnost mora biti ključni dio svega ovoga. parlament je također e, napisao jedan dobar e, dokument o e, organskom otpadu te o kuhinskom otpadu koji u brojnim zemljama, o tom, to je spomenuo i gospodin Florence, koji još uvijek ne završavaju u spalionicama i ne postaju e, resurs koji može biti recimo bioplin ili mm, kvalitetni kompost. Zbog toga e, mislim da to što je parlament glasao za biorazgrandive e, vrećice i ambalažni otpad, da to dakle ide u tom smjeru. No htjela sam nešto drugo pitati. Dakle, osim što ćemo razmjenjivati najbolje prakse, što još možemo reći svijetu industrije svaki puta kada mi razmišljamo, koji su zapravo zabrinuti svaki puta kad mi razmišljamo o ciljevima, o teorijama i koje oni vide zapravo kao neku prijetnju. Što možemo učiniti kako ti ciljevi ne bi opet postali nešto što plaši naše poduzetnika i kako da izbjegnemo da se oni opet postave defenzivno prema našim planovima. Hvala kolegice Gardinija, sada kolegica Dali. Hvala. Htjela sam e, postaviti pitanje na malteškom, ali eto primijetila sam da nema prijevoda, tako da ću vam postaviti pitanje na engleskom. Najprije, podržavam napore mm, pretvaranja naše gospodarstvo u kružno gospodarstvo i doista želim da otpad postane stvar prošlosti. Slažem se i sa ciljevima koje ste postavili za unapređenje konkurentnosti na svjetskoj razini, slažem se s idejom da se potiče inovativnost, te slažem se i s time da Europa postane društvo bez otpada. No postavila bih vam sljedeće pitanje. Može li novi zakonodavni paket e, potaknuti mogućnosti za rast i radna mjesta u Europskoj uniji. Tko će iz toga profitirati? Naravno, tržišta su važni pokretači sekundarne ekonom, e, kružnog gospodarstva. Što komisija misli učiniti kako bi se osigurala e, učinkovito upravljanje resursova. Čini mi se da postojeća infrastruktura, poslovni sektor i tehnologija zajedno sa dosadašnjim ponašanjem zapravo čine to da gospodarstvo ostaje e, zablokirano u linearnom gospodarstvu. Naravno, za poduzetnike je vrlo bitno da se unaprijedi učinkovitost resursa. Um, tvrtke i potrošači su ključni akteri u prijelazu na kružno gospodarstvo. Tako da do koje mjere se komisija želi, to jest može osloniti na potrošače i na tvrtke. Hvala vam, a sada kolega Farija. Hvala. Hvala vam gospodine Potočnik što ste došli e, na sastanak našeg odbora i hvala vam što ste nam e, dali ovako odlično izlaganje o kružnom gospodarstvu. Koncentrirao bih se na dvije vrste otpada. To je dakle e, plastični materijal posebice. Kao što znate, proizvodnja takvog e, materijala je stalno u porastu, a indeks recikliranja još uvijek nedovoljan. Svi smo svjesni da e, je komisija pripremila novu direktivu koja se trenutačno raspravlja, a riječ o direktivi čiji je cilj smanjenja upotrebe plastičnih vrećica. Naravno, to je vrlo bitno, no to se odnosi ipak samo na plastične vrećice. Zatim imamo i dakle još jednu direktivu 2000 kroz 25 i to je tako dobro. No, iako to predstavlja napredak, ne možemo zaboraviti da e, korištenje i koncentracija plastika je dostigla zabrinjavajuće omjere. uništavaju se e, more, uništavaju se plaže i općenito okoliš. Zbog toga bih vas htio pitati koje mjere će poduzeti komisija kako bi uklonila otpad i to posebice plastični otpad, pogotovo onaj koji se nalazi u moru i na našim obalama. Koje mjere se planiraju kako bi se tome napokon stalo na kraj? Naravno moram uzeti u obzir da to nije samo europski problem, već problem globalne prirode. Što možete, što planirate učiniti kako bi se potaknula e, međunarodna suradnja i kako bi onda europski napori zapravo i bili e, svrsishodni i učinkoviti? A što je s proizvodnjom e, proizvoda koji imaju previše ambalaže? Znam da se radi na direktivi o toj temi, a to je zapravo jedan od razloga zbog kojeg se proizvodi previše otpada. Zanima me što možete reći o tome. Hvala. Sada kolegica Turmes. Kolega Turmes. Jedan planet, sedam milijardi ljudi, e, uništeni ekosustav, e, bit će nas deset milijardi za oko 30 godina, a još uvijek nemamo model kako izaći iz ove situacije. To je ono što se analizira i ima pravo treba nam kritična masa da bismo razvili taj model i to smo mi. Ne samo zato što imamo velike tvrtke, već zato što imamo dobre znanstvenike, istraživače, ali isto tako imamo i građane koji e, imaju najviše svijest o potrebi da se okoliš zaštiti. Tako da ono što nam je potrebno su ambasadori u zemljama. Treba nam savez e, sa različitim pokretima i sa građanima koji su shvatili da živimo u sustavnoj krizi, a ne u kratkoročnoj bankarskoj e, krizi. Tako da vi kao komisija mislim da biste trebali se više koncentrirati na takve strateške saveze. Druga stvar, e, prijeti nam još jedan jaz između istoka i zapada. Koje zemlje dobro koriste energetsku učinkovitost? Dakle, nitko u Poljskoj, nitko u Rumunjskoj, nitko u Istočnoj Europi, već su to Danska, Švedska i Baden-Württemberg. Tako da ta industrija treba dva, šest puta, osam puta više resursa da se proizvede isti proizvod. Zato komisija mora poduzeti inicijativu i potaknuti te regije i tvrtke da se uključe u ovo, jer u protivnom će se jaz između gospodarstva u Europi samo još više produbiti. Treća stvar, tko je naš neprijatelj ovdje? To nisu e, građani. I UKIP ne bi smio optuživati građane. To je e, lobby Business Europe i Janoš. Molim te, ispričaj nam dvije priče koliko se ta organizacija upletala u e, proces samo u, nekoliko, u posljednjih nekoliko godina. I to Catherine Day, to je produljena ruka te organizacije u komisiji. Mislim da bi za opće uprave za e, okoliš ono što se sad događa je da se cijeli taj posao prebacuje u e, DG Enterprise. A gospodin Juncker to nije spomenuo ni jednom jedinom riječi. Nije ni jednom jednom riječju spomenuo pojam učinkovitost resursa. Mi ovdje smo progresivni i moramo osigurati da se strategija organizacije Business Europe i Catherine Day da to ne ide dalje. I zadnji osobni komentar. Ovaj gospodin je jedan od najpametnijih političara kojeg sam ja ikada vidio. On je jedini doista shvatio gdje leži problem. I toliko mi je žao da neće više biti član komisije zbog političkih odluka. I Dakle, to je stvarno tužno. Hvala vam. Grazie. Adesso l'intervento Hvala, sada gospođa Šuica. Pa bilo bi mi drago kad bi se politika koju je vodio gospodin Potočnik u komisiji nastavila i kad bi imali konzistentnost na tragu ovoga o čemu je kolega prije govorio posebno me veseli ovaj dokument o kružnom gospodarstvu koji smo dugo čekali ali isto tako i uvođenje monitoringa o kojemu ste govorili i koji predlažete kao glavni mehanizam a posebno ovaj elektronski registar s kojim vjerujem da ćemo lakše kontrolirati situaciju na terenu. međutim imam jedno posebno partikularno pitanje koje se odnosi na hrvatsku iz koje dolazim sredinom travnja ove godine analiza usklađenosti akcijskih planova s europskom regulativom istaknula je da su akcijski planovi hrvatske irske i danske kao vrlo kredibilni i smisleni a neki planovi zemalja srednje europe i istočne europe koje sada ne želim navoditi nisu bile na toj razini predali su nedovršene planove i planove loše kvalitete i tada smo javno bili pohvaljeni od strane europske komisije. međutim omaškom dogodila se nova situacija komisija je ovih dana pokrenula postupak kažnjavanja hrvatske zbog toga što u nacionalni zakon nije prenijela europske direktive o energetskoj učinkovitosti što je bila dužna učiniti i kazna za neispunjavanje ovih obveza doseže do one eight milijuna eura godišnje naravno još neke druge zemlje su u toj proceduri svjesni pogreške ili omaške koja se dogodila možete li vi kao komisija preporučiti mjere republici hrvatskoj kako bi se ublažila ova kazna i koje su mogućnosti da bi se eventualno prolongirao ovaj rok eh, prijenosa direktive o energetskoj učinkovitosti u nacionalni zakon? dakle pitanje je pojedinačno i interesira me odgovor. Hvala. A sada kolega um, Hvala. Ja sam očito vrlo kratko e, član ovog parlamenta, ali iz vašeg izlaganja bila je jasna vaša strast prema ovom poslu i ovoj temi. Imam samo pitanje o cilju od 70% koji se odnosi na e, ponovnu upotrebu i recikliranje. Budući da se to uglavnom odnosi na e, proizvode, ponovno korištenje, a materijale, recikliranje na e, materijale, jeste li razmišljali o tome da se e, taj cilj ipak podijeli, budući da govorimo o dvije različite stvari? I možda će to, može li to biti preporuka za vašeg nasljednika? Zahvaljujem uh, vam, na, vam se na pitanjima i isprečavam se svima ostalima koji neće moći um, postaviti pitanje zato što došao nam je već uh, povjerenik Pork, tako da sada povjerenik Potočnik mora odgovoriti na ova, ovih par pitanja. Uh, najprije krećem s pitanjem koje je postavila gospođa Grostetu. Da, statistički rad je potreban u nekim područjima i industrijski otpad je jedan od, jedna od tema. No, još moram reći da u prijedlogu koje je na stolu predlažemo, predlažemo usklađivanje metodologija za komunalni otpad. Jer vjerojatno ne znate da brojke koje ćemo danas dobiti iz e, Ureda za statistiku, da se e, te brojke temelje na jedno pet različitih metodologija. Tako da vrlo je teško uspoređivati brojke čak i samo recimo o komunalnom otpadu. Tako da čak i ako uspijemo to uskladiti do 2020. vjerujte mi, vjerujte mi već je to ambiciozan plan. Jer svjesni smo e, da neće sve države moći do 2020. postići e, cilj koji je definiran za tu godinu. Zatim sljedeće pitanje je bilo doista vrlo važno pitanje. E, pitanje dizajna, planiranja proizvoda. Kada sam ja e, preuzeo ovo mjesto, govorilo se samo o energetskoj učinkovitosti i rezultati su bili nevjerojatni. Sada nemam vremena za ići u detalje. No sada na kraju, nakon dvije godine smo počeli koristiti dakle učinkovitost e, materijala, emisije u zrak te vodu. I sada sve to kombiniramo. I imate potpuno pravo. Ako pogrešno uh, isplanirate, dizajnirate proizvode, ne možete ga ponovno iskoristiti niti reciklirati. Tako da ako od samog starta krenete u pogrešnom smjeru, završite ćete na pogrešnom cilju i imat će taj proizvod se neće moći više iskoristiti. I mislim da će to biti područje u kojem ćete vi svi, na kojem ćete jako, vi svi jako puno raditi u sljedećih pet godina. Moj stav je dakle da e, razmislite, prikupite podatke, prikupite što više informacija moguće i onda odlučite koji je vaš stav. Zato što to je e, tipično područje u kojem možemo ostvariti e, direktne koristi za naše potrošače i u kojem možemo smanjiti troškove. Gospođo Gardini. E, to je također dio, vaše pitanje je također dio priče o konkurentnosti Europske unije. Prijedlog koji je na stolu pokušava odgovoriti na pitanje kako unaprijediti europsku konkurentnost. Daću vam nekoliko razloga zašto mislim da je to bitno. Kao prvo, Europa je potpuno zaglavila u gospodarstvu e, neučinkovitog korištenja resursa. jako puno naših industrija, e, struktura, infrastruktura, poslovnih modela e, je zaglavljeno u tim tradicionalnim modelima. U, u cijelom 20. stoljeću, dakle druga stvar, u cijelom 20. stoljeću e, cijena resursa je uglavnom padala, osim za vrijeme rasta. A u ovom stoljeću E, te cijene strašno rastu. 85% europskih tvrtki e, očekuje da će cijene resursa i dalje rasti. Treća stvar, imam podatke iz njemačke industrije. 18% njihovih troškova se e, odnose na radnu snagu, a 43 na resurse. A četvrti razlog je da um, Europa strašno ovisi o resursima. Ako stavite ta četiri faktora zajedno, dakle proizvodnja proizvoda koji koristi manje energije, manje vode, koji se može popraviti, reciklirati, ponovno iskoristiti, to je definitivno gospodarska mogućnost za Europu ako to gledamo sa stava konkurentnosti za budućnost. I zato stvarno vjerujem da to prava poslovna ideja. To je naravno i odgovor na pitanje o e, rastu i radnim mjestima. Naravno da će konkurentnost onda potaknuti i rast i e, stvaranje novih radnih mjesta. Um, krize u tržištu, greške u tržištu naravno su tu, one postoje, no to je sada previše dugačka e, priča da bih sada ušao u nju. No, jako je važno da se sustavno rješavaju sva pitanja na dakle u svim aspektima tržišta. Proaktivni potrošači i mali i srednja poduzetništva, to je bilo također jedno pitanje. Da, ovaj paket uključuje i informacije za mala i srednja poduzeća. Mm, gospodin Tajani je tada bio jedan od dopredsjednika komisije i s njim sam razgovarao o tome. I imamo i jednu posebnu publikaciju koja se, koja se bavi upravo tom temom. A potrošači su naravno bili neprestano prisutni u razvoju prijedloga to jest predstavnici udruge koje predstavljaju e, potrošače, tako da oni jesu bili dionici u cijelom ovom procesu i njihova su mišljenja uzeta u obzir. Nakon toga e, je bilo pitanje o morskom otpadu zapravo koji završava u moru. Mogu reći od 80% E, otpada koji, koji se pronađe u moru dolazi iz kopna i 80% toga je plastika. I zato to i zovemo plastičnom juhom. Ono što smo mi htjeli predložiti jest e, Dakle, prvo je bila prijedlog e, iz izvještaja gospođe Orkner, zatim ponovna analiza plastičnog otpada, zatim viši ciljevi za plastične ambalaže i sve je to na temelju zelene knjige o plastičnom otpadu zato što stvarno vjerujemo da ako ne budemo se snažno bavili tim problemom ovdje gdje zapravo se on rađa, nećemo ga uspjeti nikada riješiti. Tako da, mislim, imamo dobre osnove, ali plastični otpad je doista nešto čime ćete se morati dosta baviti u budućnosti. Zatim, strateške, e, strateški savezi, netko je spomenuo da, naravno, to je nešto na čemu moramo više raditi. O tome sam puno razmišljao, o, tom, o toj podjeli između istoka i zapada, možda je to čak više sjever-jug nego istok-zapad, ali ponovit ću jednu poruku koju bi trebalo dobro shvatiti. Zemlje koje su danas u poziciji e, da nemaju odlagališta otpada, one su već iskoristile ekonomski potencijal toga. Dakle, došle su do razine e, koje zemlje koje nisu još krenule s tim procesom, njih te mogućnosti još čekaju. Dakle, mogućnosti za rast e, i razvoj u tom području više leže na jugu i na istoku nego na sjeveru i zapadu. To naravno ne znači da tu nema prostora za daljnim razvojem tehnologije, recikliranja i tako dalje. No, mislim da moramo početi raditi na slučaju da to neće postati jaz između e, istoka i zapada jer bi to bilo opasno, a ne bi bilo baš ni, ni dobro. Kada smo to pokušali uvesti na početku mog mandata, postavili smo stručnjake u deset zemalja sa najlošijim rezultatima na zapadu. I radili smo sa svakom od tih zemalja posebno da vidimo, dakle pojedinačno, kako bi vidjeli na koji način to možemo unaprijediti. E, što se tiče utjecaja mm, poslovnih lobija, da čuje malo više glasova progresivne Europe i koje čujemo u komisiji, mislim da bi to pomoglo. I to je ono što sam ja uvijek govorio i stalno ponavljao, da je i to e, dio, jedan od zadataka za poslovnu zajednicu. Jer ja sam se sastao s toliko ljudi iz poslovne zajednice koji točno znaju gdje se nalazimo i koliko im je bitno da počnemo ozbiljno raditi na nekim e, na tim problemima jer će ako ne oni izaći iz e, posla. Zatim gospođa Šujica. Ne znam e, dobro, ne poznajem dobro slučaj, no ja, odgovor je jasan. Direktiva o energetskoj učinkovitosti se mora usvojiti i mora se provoditi, a druga stvar kad govorimo o kaznama, mislim da smo još uvijek daleko od toga, tako da ne bih danas o tome govorio. I zadnje je pitanje o odvajanju. Znam da smo razgovarali o tim e, pitanjima. Mislim da je William ovdje, on, će vam, on je najbolja osoba za vam dati odgovore na ta pitanja jer je zna sve detalje o pripremi. No, naravno, imate pravo, to uključuje jedno i drugo. I e, ponovno korištenje i recikliranje. No znam da, je, da se vodila rasprava o tome, dakle da smo zapravo u taj cilj uključili dvije različite stvari. Eto, nekoliko riječi zaključka. Mislim da je ovo doista dobar paket i mislim da bi bilo jako dobro da ga i vi podržite. I nakon što sam čuo vaše jasne poruke, mogu reći da sam optimističan. Vjerujem da će to donijeti promjene u Europi i hvala vam još jednom na vašim divnim riječima pohvale o mom radu. Ja vam se također iskreno zahvaljujem i nedostajat ćete mi. Credo commissario che questo applauso Povjereniče, Mislim da vam ovaj pljesak jasno poručuje što članovi našeg odbora misle o vašem radu. Hvala vam i na današnjem izlaganju. I molim kolege, imamo pauzu samo jednu minutu da zamijenimo povjerenike. se... Kolege, molim vas, eh, možemo li nastaviti sa našim sastankom? Želim zahvaliti i poželiti dobrodošlicu povjereniku Borgu. koji će danas s nama razgovarati o vrlo važnoj temi, o vrlo zanimljivoj temi, a to je epidemija u zapadnom dijelu Afrike, o epidemiji virusa ebole. Dajem mu odmah riječ da nam izloži najnovije događaje ali i da nam e, izloži najnovije mjere komisije kako bi se spriječilo širenje bolesti na europskom kontinentu. Povjereniče, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Vi ste e, najavili ovu temu kao zanimljivom. Uistinu je zanimljiva, ali je vrlo tužna. Tužna jer kao što znate ovo je E, jedna od najgorih pojava ebola. Imali smo slične krize i u prošlosti vezano uz izvanredne zdravstvene situacije, ali ova je posebice ozbiljna i zato što je poput oluje pogodila je neke od najsiromašnijih zemalja u zapadnoj Africi. I to, to nakon što su u nekim od njih upravo bili završeni građanski ratovi. Dakle, ne samo da njihovi zdravstveni sustavi e, su dezorganizirani, nisu dovoljno razvijeni, već su upravo okončale katastrofične građanske ratove i tada se pojavila ebola. Naprimjer, u Liberiji na svakih stotinu tisuća ljudi postoji samo jedan liječnik. Dakle, jasno vam je da one same ne mogu riješiti ovaj problem i započet ću svoju intervenciju time što ću reći da postoji interna i eksterna dimenzija ovog problema. Eksterna dimenzija se odnosi na to kao, kako bismo mi kao Europska unija mogli njima pomoći da pomognu sami sebi, kako bi ograničili širenje ove bolesti. To je eksterna dimenzija koja se djelomice preklapa i sa internom dimenzijom, naime kako možemo zaštititi naše stanovništvo u Europskoj uniji ili izvan Europske unije. Neki od e, europskih građana rade u njihovim zemljama. Dakle, to, e, te dvije teme se preklapaju, zato što mi i želimo pomoći iz e, moralne obveze. A, dakle, to je jedan aspekt, a drugi aspekt je E, to što je to i naš interes, jer ako ograničimo širenje bolesti, neće se proširiti na Europu. Nakon deklaracije Svjetske trgovinske organizacije kojom je proglašena izvanredna zdravstvena situacija, ja sam izdao priopćenje za medije koje se odnosilo na većinu nacionalnih tijela. Naime, rizik širenja ove bolesti u Europi je i dalje nizak. Naravno, ne mogu predvidjeti budućnost, ali i dalje taj rizik nizak, s time su se složile i nacionalne institucije. Dakle, vrlo teško je da netko tko je zaražen putuje jer je preslab za putovanje. Postoji e, razdoblje inkubacije od 5 do 12 dana. Tijekom inkubacije se ne može prenositi zaraza, može se prenositi te kada se pojave simptomi. Drugo, mi imamo vrlo stroge higijenske e, sanitarne standarde koji otežavaju pojavu bolesti. I treće, većina država članica prema izvješću koje sam primio su u poziciji, ako se ova bolest pojavi na našem kontinentu, e, će biti u mogućnosti izolirati pojavu bolesti putem karantene. Kao što smo vidjeli do sada se infekcija nije proširila u Europi. Imali smo samo slučajeve e, oboljelih koji su dolazili u Europu, a zarazili su se u Africi. Imali smo neke lažne alarme Dakle, i dalje postoji činjenica da nacionalne institucije su e, izolirale osobe na koje se sumnjalo da su oboljele što i sve to ukazuje na to da su nacionalne institucije vrlo oprezne i mogu brzo reagirati. No, unatoč ovome što sam sada rekao, u toj izjavi sam rekao da Unatoč tome što je to nizak rizik i dalje moramo biti na oprezu jer je to jedna od e, najopasnijih pojava ove bolesti, širenja ove bolesti. Dakle, ja sam odgovoran za ono što se događa unutar granice Europske unije, ali isto tako moram spominjati i eksternu dimenziju, odnosno što e, povjerenica e, i glavna uprava Sanko čini u ovom trenutku kao prvi brzi odgovor na pojavu ove bolesti. Nakon toga ću objasniti što mi činimo da e, preveniramo širenje bolesti u Europi. Započet ću sa situacijom u Africi. Pojava je postala poznata u javnosti u Ožujku u Gvineji. Nakon toga se prošila na Liberiju i Sierra Leone i nedavno u Nigeriju i Senegal. Pojavila se i u Demokratskoj republici Kongo, iako se čini da to nije povezano uz pojavu bolesti u zapadnoj Africi, ali to pojačava zabrinutost. Svjetska zdravstvena organizacija predviđa dalje širenje bolesti tijekom sljedećih tjedana i mjeseci. Jučer je objavljena izjava Svjetske zdravstvene organizacije koja je izjavila da će situacija poboljšati, ali tek nakon što se pogorša. Dakle, 20.000 žrtava očekuje Svjetska zdravstvena organizacija. Kao što sam rekao na početku, pet osoba se zarazilo liječeći pacijente u Liberiji. Dakle, to su prvenstveno bili zdravstveni radnici. Oni su bili evakuirani, jedan u Španjolsku, dva u SAD, jedan u Njemačku, jedan u Ujedinjenu kraljevinu. No posljedice pojave bolesti nadilaze tragične smrti mnogih izravno pogođenih osoba, jer pojava je prouzročila urušavanje zdravstvenog sustava u zemljama zapadne Afrike i do narušavanja svakodnevnog života. Više od e, milijun ljudi je trenutno u karanteni i u Gvineji, Liberiji i Sierra Leone primaju hranu od e, zdravstvenih humanitarnih organizacija. Situacija je otežana time što su susjedne zemlje zatvorile svoje granice i također su otkazani letovi u pogođene zemlje. Odluka vijeća, e, vijeća Europske unije se, se referirala na e, svjetsku zdravstvenu organizaciju tvrdeći da moramo izolirati bolest, a ne izolirati zemlje u kojima se pojavila bolest. Sve ovo otežava rad humanitarnim organizacijama koje ne mogu doprijeti do pogođenih zemalja i ne mogu organizirati medicinske evakuacije. Neki zdravstveni radnici su dobrovoljno otišli tamo, ali su prije toga pitali možete li mi jamčiti da ako se meni nešto dogodi dok obavljam svoj posao, pa i dobrovoljno, hoćete li me moći evakuirati i liječiti u Europi. Dakle, kao što sam rekao, ne trebamo izolirati zemlje, već izolirati bolest i drago mi je da je to bila konkretna preporuka vijeća prošle subote. To je kriza koju ne možemo riješiti e, samo na području zdravstvenog sektora. Ona zahtijeva usklađenu reakciju organizacija civilne zaštiti, transporta, edukacije, e, vanjske politike. Dakle, treba nam Treba nam jedan centar za izvanredne situacije. E, povjerenica Đorđeva vodi takav centar i ona koordinira akcije u različitim aspektima, humanitarnom, zdravstvenom, transportu i vanjske politike. Kao što znate, 8. kolovoza smo imali, da smo dobili deklaraciju svjetske zdravstvene organizacije o izvanrednoj međunarodnoj situaciji i Svjetski fond i mnoge druge međunarodne organizacije i svjetska trgovinska organizacija su se uključile i obratili su se mnogim e, međunarodnim institucijama e, tvrdeći da im treba pola milijarde da zadrže bolest čak i ako dođe do broja umrlih od tisuća. Komisija je aktivno pomagala pogođenim zemljama i to od samog početka. Iskoristila je više od 12 e, milijuna eura, ne na konferencije, odnosno studije, već na konkretne projekte na samom terenu, na licu mjesta, većinom putem Liječnika bez granica, Svjetske zdravstvene organizacije Crvenog križa, i crvenog polumjeseca. Osim toga, neki resursi namijenjeni razvoju e, su namijenjeni da srednjeročno pomognu ovim zemljama kako bi se mogle oporaviti nakon e, izbijanja ove bolesti. Dakle, trenutno vrlo nužno preispitujemo pozive da pomognemo od strane svjetske zdravstvene organizacije, jer uistinu postoji potreba za nužnim zdravstvenim resursima, hitno i osobljem. I zato je komisija aktivirala mehanizme civilne zaštite kako bi države članice mogle osigurati e, zdravstvenu pomoć, e, u e, naturi pogođenim zemljama. Komisija se toga postala stručnjake u pogođene zemlje, 8-12 milijuna, kako bi ti oni pomogli surađujući sa lokalnim tijelima i u procjeni situacije nekoliko timova europskih stručnjaka europskog projekta za mobilnog laboratorija za e, zarazne bolesti bili su poslani u to područje kako bi e, hitno procijenili uzorke i slučajeve zaraze. Osim toga komisija je osigurala tri mobilna laboratorija na samom terenu. To su iz e, resursa iznad 12 milijuna eura iz resursa za razvojne fondove, jedan e, mobilni laboratorij u e, Gvineji, jedan u Nigeriju i, i treći je u Liberiji. I također se fokusiramo na mogućnosti medicinske evakuacije. To je područje, ako mi dopustite da kažem, na kojem moramo e, najviše poraditi sa državama članicama. Do sada nije bilo problema, nije bilo problema zato što su same države članice intervenirale vojnim zrakoplovima. Ako se poveća broj osoba koje će trebati evakuirati, u, odnosu na trenutno situaciju mogli bismo biti suočeni sa mnogim problemima i zato smo trenutno kontaktirali e i EIS i organizacije humanitarne zaštite i pomoći i civilne zaštite kako bi se države članice bolje međusobno skoordinirale kako bismo prvenstveno znali što možemo ponuditi, koje države članice mogu što ponuditi. Neke su već iskazale svoju namjeru da pomognu pri evakuaciji državljana Europske unije kojima bi bila potrebna hitna evakuacija. Također uz pomoć NATO-a smo e, analizirali mogućnosti primjene vojnih zrakoplova za evakuaciju. Istodobno kontinuirano razgovaramo sa kompanijama koje pružaju privatne ambulantne usluge. Naime, ako se osobno značajno poveća broj osoba koje ćemo trebati evakuirati, razmatramo i tu mogućnost. Dakle, razmatramo mogućnost evakuacije zdravstvenih radnika kako bi naši građani koji tamo rade mogu imati jamstva da će ih se, da ako će to biti potrebno, da ćemo ih moći evakuirati trenutno u Europu. Drugi element, što činimo da zaštitimo naše građane na kontinentu, to je naša izravna odgovornost. Kao što sam rekao, svi stručnjaci tvrde da je rizik i dalje nizak, prvenstveno zbog načina prijenosa zaraze. SARS i MERS su više zarazne bolesti od ove bolesti. Kod ove bolesti morate doći, mora se doći u kontakt sa tjelesnim tekućinama da bi došlo do prijenosa zaraze. Osim toga, naši zdravstveni sustavi poštuju najviše standarde i zato sam izdao onu izjavu. Istodobno sam naveo da će komisija pomagati državama članicama da se pripreme na pojavu ebole u Europi ako će to biti potrebno. Dakle, čak i ako razmotrimo što se dogodilo u prošlosti, iako su to bile e, pojave bolesti manjih razmjera, nikada nije došlo do širenja virusa u Europi. I unatoč činjenici da se pacijenti ti e, koji su zaraženi ebolom pre slabi da bi putovali, postoji ipak mogućnost zaraze. Ako ne, recimo netko ukrca na zrakoplov tijekom inkubacije, a simptomi se pojave nakon što sleti u Europi. E, radi se o 21 danu, tijekom inkubacije ta osoba nije zarazna, nije infektivna, no to je stvarna opasnost, stvarna mogućnost, no moram reći da tijela u pogođenim zemljama su implementirala mjere karantene i provjere svojih putnika. Naravno, te provjere nisu savršene, jer se uglavnom temelje na mjerenju temperature, da se vidi da li e, netko ima povišenu temperaturu može se raditi i o malariji, ali čak i u tom slučaju se temperatura ne bi pojavila u trenutku odlaska, već u trenutku dolaska, no ipak to je jedna od mjera koja se primjenjuje. Dakle, unatoč ovim jamstvima i osiguranjima i dalje moramo biti na oprezu i moramo biti pripravni za mogućnost koja koliko god da je malo izvjesna da putnici zaraženi ebolom mogu ući u Europu prije pojave simptoma. Ako se to istinu dogodi, tada zdravstveni djelatnici e, koji su bili u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom kao i članovi obitelji su također izloženi velikom riziku i zato od ožujka komisija prati širenje bolesti u suradnji sa Centrom za e, prevenciju zaraznih bolesti u Štokholmu i e, Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Ustrojili smo tajništvo za e, zdravstveni nadzor direktivom o zdravstvu. Dakle, mi smo tijekom cijelog ljeta putem tog tajništva za zdravstvenu sigurnost bili u kontaktu Razmjenjivali smo informacije vezano uz priprava iz država članica i olakšavali smo pristup prikladnim laboratorija, laboratorijima, bolnicama, ekspertizi i stručnjacima. Rezultati toga su mi kao komisija smo aktivirali mrežu europskih laboratorija za detekciju visoko infektivnih patogena. Utemeljili smo te laboratorije putem naših sredstava. Sve to omogućuje onim državama članicama koje nemaju laboratorije, ono što nema laboratorije sa najvišom razinom sigurnosti, e, dakle da steknu pristup pristup tim laboratorijima i da testiraju uzorke krvi na pojavu ebole. Dakle, ti laboratoriji su, pri, su dostupni svim državama članicama, čak i onima koje nemaju dostatne administrativne kapacitete. Naš program također testira i e, analizu uzoraka Mapirali smo osim toga zdravstvene institucije u Europi koje imaju dostatnu opremu da izoliraju i tretiraju oboljele. I treće, pomno pratimo razvoj situacije putem e, OECD-a i ažuriramo procjenu rizika redovno. Također odbor za zdravstvenu sigurnost se sastaje redovno i izdaju informacije za putnike na svim službenim mjesecima EU-a kao i e, utvrdili smo i zajedničke kriterije za detektiranje ebole kako bismo spriječili lažne uzbune. Dakle, da zaključim, moramo pružiti potporu pogođenim zemljama da spriječimo širenje ove bolesti i to nizom javnih mjera koje smo i prije primjenjivali prilikom epidemije ebole. Moramo pripremiti pogođene zemlje da se izbjegnu visoko situacije. E, ljudi moraju biti informirani, moraju, biti, moraju se testirati i osim toga moramo kontrolirati širenje ebole tijekom liječenja oboljelih. Kontaktirao sam sa gospođom Gerđijevom i naša ideja je da povećamo financiranje u ovim područjima kanaliziranjem velikog dijela dostupnih fondova pod temom razvoja, dakle da ih preraspodijelimo iz fonda za razvoj u fond za e, izvanredne situacije. fond za razvoj je više dugoročne prirode. Potrebna je organizacija zdravstvenih sustava, za to treba vremena, a ono što je nama preko potrebno je brza reakcija dakle mobilni laboratoriji su već e, implementirani, to je prva faza koja je završena, u drugoj fazi e, će biti preraspodijeljeni e, sredstva iz Fonda za razvoj u Fond za izvanredne situacije. Surađujemo i dalje sa Crvenim križem, Organizacijom liječnika bez granica, Svjetskom zdravstvenom organizacijom kako bismo ograničili širenje ove bolesti što je moguće brže. Potpora europskih partnera i država članica je od presudne važnosti kako bismo osigurali brzu reakciju Europske unije. U tom smislu drago mi je što je vijeće iskazalo potporu i pozvalo na sveobuhvatni okvir na razini Europske unije kako bismo riješili ovu krizu. U kontaktu sam sa talijanskim predsjedništvom kako bi se koordinirale sve akcije. U, Milanu će se nekoliko tjedana održati neformalni sastanak ministara zdravstva i nadamo se da ćemo do tada e, imati opće preporuke na razini vijeća. Hvala vam na tome što ste nas slušali i rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala povjereniče na ovako temeljitoj izjavi. Sada možemo otvoriti raspravu. Organizirat ćemo naš rad kao i obično. Najprije ćemo imati prvi krug javljanja za riječ koordinatora za različite klubove a zatim ćemo a zatim će nam e, povjerenik odgovoriti na prva pitanja. Pita Lize iz EPP-a, molim da se držite vremena od dvije minute. Hvala. Hvala lijepa. E, povjereniče Tonio Borg i predsjedniče. Zahvaljujem komisiji na poduzetim mjerama. Mislim da je sve to vrlo svrsishodno i korisno i države članice su to tako i predvidjele rizik za europske građane je nizak, s tim se slažemo. Mi smo u Njemačkoj, na primjer, imali jednog pacijenta, e, djelatnika Svjetske zdravstvene organizacije. Primili smo ga u Njemačkoj. Ljudima smo morali objasniti da e, opasnost širenja zaraze time u Njemačkoj nije e, velika, ali je signal koji time šaljemo da želimo pomoći nekome vrlo značajan. Iako je rizik infekcije za naše stanovništvo nizak, mi moramo pomoći e, pogođenim zemljama. Ako to ne učinimo, zemlje zapadne Afrike, e, u njima će se pojaviti novi politički nemiri sa balom izbjeglica i to nam je jedan dodatni motiv osim solidarnosti sa ljudima koji su izloženi e, ovoj bolesti. Imam još jedno pitanje, ali ne znam kome da ga e, usmjerim. U ponedjeljak sam bio u Berlinu i Angela Merkel je otvoreno zatražila više novca za Ukrajinu, za Siriju i Irak. U mojoj nazočnosti je to učinila. Danas sam čuo da ćemo mi e, zatražiti još više novca i za ebolu. E, mi nismo, ali naš proračun je e, ograničen mi uopće nismo pripravni E, na te katastrofe, sada imamo tri katastrofe i poziva nas se da im pomognemo i to e, opravdano. E, hoćemo li morati izmijeniti naš proračun tako da namaknemo ta sredstva ili novac postoji negdje? Da li smo tako dobro pregovarali? To me zanima, to je političko pitanje. Možemo li reagirati na takve teške katastrofe? Hvala. Hvala, sada u ime socijalista gospodin Grob. Kad wieder ein. Moram brzo reagirati. Čim su se spomenule financije, Dakle, ovo što nam je povjerenik opisao, brojke su zastrašujuće. Jedan milijun ljudi u karanteni, 20 tisuća umrlih, svjetska zajednica e, mora nešto poduzeti da ograniči tu epidemiju. E, moje pitanje je više edukativne prirode. Kako, koje pouke možemo izvući iz ovakve situacije za budućnost da ograničimo takve epidemije? Također, Priključujem se pitanju e, e, kolege Elize u kontekstu novca Europske unije. Ja sve to vidim prilično crno jer financijska projekcija je ograničena. Mislim da to moramo odmah tako jasno reći jer više ne postoji svijet koji je postao prije nekoliko mjeseci, mnogo toga se izmijenilo. Europa mora na to reagirati, stoga mora prikupiti novčana sredstva i u području zdravstva. E, moramo e, stoga sve ponovno preispitati i restrukturirati ga. Želim se zahvaliti povjereniku još jednom na dobroj suradnji. Posljedice Posebice što se tiče direktive o duhanskim proizvodima, bilo je mnogo problema, ali tijekom saslušanja povjerenik Borg iznio neka obećanja i ispunio ih je prije roka, dakle prije Božića ta direktiva je usvojena i na tome vam povjereniče osobno zahvaljujem. Bilo mi je vrlo ugodno surađivati s vama. A sada kolega Pjega iz ECR-a. Hvala vam lijepo. Postoji dobro znana izraka Dokoliko ukoliko želite mir, da budete spremni za rat. Dakle, ono čemu smo sada svjedoci je doista tužno, no može i prerasti u veliku krizu. I ne želim da se Europa ponaša onako kako se ponašala prije pet godina kada se borila sa svinskom gripom. No, i tada neke, su poduzete neke ad hoc aktivnosti proizvedeni su neki lijekovi, neki su kupljeni sva neupotrebljena cijepiva su kasnije morala biti bačena u otpad. Dakle, mislim da je ovo dobar trenutak da se suočimo s izazovom ovakvih bolesti u Europi. Defoe, autor Robinsona Crusoe, je dao je opisao ovakvu situaciju u Londonu i tada su se Englezi borili sa kugom i isto tako da se i mi bavimo zapravo nizom ad hoc aktivnosti i moramo vidjeti kako se nositi s ovim cijelim nizom e, loših informacija iz medija koji dovode do panike. Dakle, u doba svinjske gripe imali smo turističke autobuse koji su e, direktno odlazili u bolnice kako bi kupili cijepiva. I mislim da se tako nešto ovaj put ne smije ponoviti. Moramo više uložiti u prevenciju, u edukaciju i na temeljno istraživanje. Čuo sam da u Europi znanstvenici rade na cijepivima i na nekim drugim proizvodima no, mene zanima da li će Europska unija financirati takvo istraživanje i u kojoj mjeri. Hvala vam, gospodin Herbrandi, za Alde. Ja ću se obratiti umjesto njega. Hvala vam. Mislim da e, svi se osjećamo sa žrtvama ebole. E, pogođena je populacija koja je na samoj margini razvoja i nije samo po sebi zdrava populacija, tako da je to vrlo teško palo ondje. No, meni je drago što predstavljam grad koji na predvodi e, aktivnosti koje u budućnosti e, borbi protiv ovakvih bolesti. Dakle, e, tim koji prevedi profesor Hill u Oxfordu e, su u poziciji da vrlo brzo djeluju i u sljedećih nekoliko dana će prijeći na humano testiranje preventivnih cijepiva. To je bilo moguće samo zbog toga što je institut dobio financije od Europske unije. Financiranje istraživanja za javno zdravstvo dolazi od Europske unije i od EDCCP-a i mislim da je zanimljivo napomenuti da e, dok financiramo male projekte koji komercijalno nisu održivi e, i ljudi u Europi e, govore kako gospodarstvo može riješiti sve probleme, osobito ako se osvrnemo na prethodnu raspravu u našem odboru, mislim da je zanimljivo reći da jedino postrojenje koje je u Americi istraživalo Europu, istraživalo Ebolu, da su to činili zbog toga što su se bojali da se ebola može upotrebiti kao oružje protiv njih. I to istraživanje je bilo malog opsega. No svjetska zdravstvena organizacija vjeruje timovima u Oxfordu zbog toga što su do sada već radili na malariji, tuberkulozi i radili su sa zajednicama u zapadnoj i istočnoj Africi i njihova testiranja, njihova mreže su doista e, sama, na samom čelu proizvodnje e, cijepiva i već su zapravo počeli sa proizvodnjem tisuća e, cijepiva za ovu bolest. Financiranje koje su oni dobili dolazi od nas i na to bismo trebali biti ponosni. Ali moramo pogledati što smo iz ovoga naučili. Nikad ne znamo što nas čeka sutra i E, ovo što se dogodilo se razlikuje od istraživanja koja su se provodila, ali jednostavno se e, ekspertiza upotrebila na pravi način. Dakle, direktor ovog trusta, trasta je radio i u Aziji na ptičoj gripi, tako da možemo vidjeti koliko su stvari zapravo međusobno e, povezane. I moramo biti ponosni na vidnost u Europskoj uniji, ali moramo razmatrati, kada ćemo govoriti o proračunu u narednim mjesecima, e, razmotriti to da samo istraživanje koje se bavi nečim što se danas ne čini osobito važnim bi u budućnosti moglo postati od vitalne važnosti. I voljela bih znati da će ova, ova dva kanala financiranja da će podupirati institute poput ovog mogu Oxfordu i druge diljem Europske unije. Hvala. Zahvaljujem. Sada gospođa Konečka eh, u ime Ujedinjene Europske ljevice. Započet ću pomalo neobično jer jučer sam čula informacije koje koju sam primila od liječnika bez granica. Zapravo svjetska javnost je zatečena e, širenjem ebole i liječnici bez granica su upozorili da e, institucije i e, svjetske organizacije bi se trebale intenzivnije uključiti, poslati svoje timove u pogođene zemlje. E, to vam prenosim iz jučerašnjeg izvješća Svjetske zdravstvene organizacije Liječnika bez granica. E, posljednja tri izvješća e, Liječnika bez granica upućuju na to da oni već duže vremena upozoravaju na to da Europa nije ništa poduzela i to tako više ne može biti i pozivaju na pomoć. Mi imamo stručnjak i šteta da govorimo o evakuaciji umjesto da govorimo o načinu suzbijanja širenja bolesti jer bez toga ne možemo e, prevenirati širenje bolesti. Ako ne spriječimo širenje bolesti u druge afričke zemlje nećemo moći e, spriječiti širenje ebole u Europu. To bi trebala biti naša najvažnija tema. Međunarodne organizacije nas pozivaju na djelovanje i ne možemo samo govoriti o okvirima, moramo učiniti nešto, moramo aktivno djelovati. Mi zato i jesmo zajednica europskih e, država. E, mi želimo da se nešto poduzme i zato apeliram na sve da se nešto učini. I još jedno pitanje koje se tiče konkretno ebole. Kako će postupiti Europska unija u kontekstu toga da e, poduzeća farmaceutske tvrtke razvijaju dobra cijepiva jer mnoge mnoge Mnoge farmaceutske tvrtke istražuju, provode istraživanja u mnogim područjima, ali ne istražuju e, bolesti za koje se smatralo da su iskorjenjene a mi moramo promijeniti taj način razmišljanja, moramo podupirati i te vrste istraživanja kako se slične epidemije u budućnosti ne bi ponavljale. E, ne mora se nužno raditi o eboli, može se raditi o bolestima za koje smo bili sigurni da su iskorijenjene, a to se pokazalo da nije tako. Mislim da se Europska unija mora i time pozabaviti, pa naravno i buduća komisija, jer ne možemo dopustiti da se poduzimaju mjere koje sprečavaju e, izdavanje odobrenja za lijekove e, i stavljanje lijekova na tržište zato što nisu dovoljno napredni. Očito postoji mogućnost da se provode kontrole i nadzor i e, odobrave lijekovi. Molim vas samo da se držite vremena. Zahvaljujem predsjedatelju. Gospodine Borg, moram vam reći da me prilično šokiralo. E, šokirala me vaša izjava koju sam pročitala u Le Figaro u Francuskoj, e, gdje sam pročitala nešto malo se događa u Africi, ali mi europljani nema razlika za, razloga za brigu, nema opasnosti. E, ovakva priopćenja su meni osobno šokantna. Dakle, smo ovdje se na to da je nama dobro i da se samo moramo pobrinuti da zaraženi ljudi ne sjednu na avion i ne dođu ovamo. To je kolonijalistički stav. E, postoji etičko pitanje ovdje, a postoji i pitanje velikog broja europljana koje se nalaze u tim zemljama. Ja sam se susrela sa stručnjacima iz Gvineje i oni su iznimno uzbunjeni ovim stanjem voljela bih da od vas čujemo nešto drugačije, da kažete postoji stvarni problem. Ukoliko razgovarate sa stručnjacima koji dolaze iz tog područja, čujemo da u bolnicama nema pitke vode, da je zatražen materijal iz Francuske, iz drugih e, zemalja, nemaju maski, rukavica zaštitnih, nemaju e, toplomjera koji na daljinu rade, jer tako se provjerava da li ljudi imaju groznicu. Dakle, postoji strašan nedostatak materijala, infrastrukture u, u Gvineji, u Liberiji i u Sierra Leoneu. Svjetska zdravstvena organizacija je rekla da se radi o hitnoj situaciji na međunarodnoj razini i da ćemo izgubiti ovu bitku. Dakle, kada ste dali svoju izjavu, povjereniče, rekli ste jednostavno neka se sve nastavi kao i do sada, nema problema, to što se događa je u Africi. I žao mi je, gospodin Borg, no to nije dovoljno dobro. To nije ono što želimo i to nije ono za što se mi borimo. Što se tiče razvoja Afrike i to već proteklih deset godina. No postoji još jedan problem. Svi stručnjaci koji posjete ove zemlje, a postoji ih velik broj, ukazuju na problem kulturnih praksi Ukoliko pogledamo bolnice ondje, e, ondje je prisutan velik broj e, lokalnih stanovnika koji ulaze, izlaze iz bolnice i misle da se radi o nečem što dolazi od bijelaca. A stručnjaci nam govore da moramo osposobiti ljude koji lokalnom stanovništvu mogu reći ebola nije nešto što dolazi od bijelaca, već nešto e, što potiče iz drugih izvora. I konačno što se tiče cijepiva, e, koliko znam, razvije se jedno cijepivo koje još nije autorizirano za stavljanje tržište i rekla bih da ovdje moramo vrlo pomno paziti e, klinička kliničke testiranja koje provodi GlaxoSmithKline. Dakle, doista moramo vrlo pomno ovo razmotriti i razmisliti o pitanju e, dozvole za stavljanje na tržište. Dakle, hvala vam i u budućem molim vas pazite što govorite povjereniče. Hvala. A sada u ime kolega Pedicini. Hvala vam predsjedniče, hvala i povjereniku Borgu što je danas s nama. ja bih se koncentrirao na ono što ste rekli da mi moramo njima pomoći u borbi protiv ebole. I to ne samo zbog moralnih razloga, već i zbog toga što je to u interesu obrane građana Europske unije. Dakle, taj interes obrane europskih građana e, zapravo nije potpuno usklađen sa e, politikama imigracije. Jer znamo da sav taj teret nose samo pojedine zemlje članice, a to su zemlje članice koje su najbliže onim zemljama iz kojih dolaze najviše useljenika. Tako da pitanje je koje mjere komisija želi potaknuti prema onim zemljama koje snose najveći teret imigracije. I ako bi se mogla zbog toga naći i opasnosti da u njih uđe virus embole. Hvala, sad smo završili sa pitanjima predstavnika klubova. Sada riječ ima povjerenik Borg, a nakon toga krećemo sa drugim krugom. Odgovorio bih gospođi Rivasi, e, dakle iznadilo me ovo zbog toga što sam doista se sada, tako i prije, trudio poručiti da ne možemo imati jedan uskogrudan pristup, zaštitimo samo sebe i briga nas što se događa u Africi. Zapravo, prvi dio mojeg današnjeg izlaganja je bio o tome što ćemo učiniti da pomognemo afričkim zemljama, a tek u, sam dodatno rekao nešto onome što radimo da zaštitimo sami sebe. Iako, tehnički govoreći, da se striktno držim e, protokola i ovlasti, zapravo sam vam trebao reći samo ono što radimo na zaštiti naših građana, jer to spada u moj portfelj. No naravno da sam to učinio, već bi dobio ranije kritiku kako sam dobio od vas, ali e, ja moralno smatram, i drago mi je što je gospodin Pedičini to spomenuo, smatram da postoji moralna obveza. Zaboravimo sve nadležnosti i sve ugovore. Postoji moralna obveza ovdje, a ona proizlazi iz činjenice da bogati dio svijeta bi trebao pomagati onim zemljama koje ne samo da su gospodarski govoreći siromašne, e, već su preživjele jedan građanski rat i nakon toga su se susrele sa ovakvom bolešću poput epidemije, poput epidemije ebola. Dakle, nakon toga sam rekao da, iako je ondje kontaminirana bolest, da indirektno time štitimo i sebe. Tako da ukoliko obje stvari možemo učiniti istodobno, zašto ne? Ali e, morao sam, e, recimo, egoistično e, izjaviti kako ćemo zaštititi sebe. Jer to je primarno moja dužnost, zaštititi zdravlje europskih građana postoje drugi povjerenici, jedan, dvoje, troje, koji se bave sa ovim eksternim dijelom tog pitanja, dakle kako pružamo pomoć drugima. No prvi dio mog govora je bio posvećen konkretnim projektima, ne konferencijama u Ženevi, seminarima, studijama, već konkretnim projektima koji se odvijaju u ovim zemljama, primjerice mobilni laboratoriji, slanje naših ljudi ondje, i ovime ovaj bi i javno zahvalio e, svim volonterima koji e, izlažu sebe opasnosti i ondje odlaze, ali i njima su potrebna određena jamstva da ukoliko se nešto dogodi, hoće li oni biti evakuirani. I to mislim da nije egoistični argument, već altruistični argument. Dakle, ovo je moj altruistični duh, što uh, ja želim otići i pomoći nekoj zemlji. Ali, naravno, jasno da se E, će čovjek postaviti pitanje da ukoliko nešto pođe po zlu, da mu bude zamčeno da će se moći vratiti u Europu i e, biti liječen. Dakle, govorimo o evakuaciji kako bismo mogli pružiti veću pomoć ovim zemljama, inače nećemo moći pronaći dobrovoljce koje će ondje želiti otići. A isto se odnosi i na aviokompanije. Neke su obustavile letove u ove zemlje, a Svjetska zdravstvena organizacija Europsko vijeće je e, zatražilo da se osnaže kontrole nad tim letovima, ali neka se nastavi sa letovima. Inače, kao što sam prije rekao, izolirat ćemo ne bolest, već te zemlje i pogoršati situaciju u njima. Jer humanitarna pomoć neće smijeti, neće moći doći do tih zemalja i ljudi jednostavno neće imati potice da volonterski pomognu. Dakle, humanitarna pomoć neće moći ući u zemlju i čak i neke susjedne zemlje su pokušale zadržati tu zabranu, ali barem da se e, humanitarne pomoći omogući da uđe u zemlje. I ja sam želio da to bude vrlo jasno na početku, dakle, na umu sam imao ono što je gospodin Piše rekao, da se radi o nečem e, vrlo izbalansiranom, da moramo priznati da postoji jedan problem, međunarodni problem, primjerice i epidemija polio je jedna koju je e, Svjetska zdravstvena organizacija proglasila međunarodnom opasnošću, zatim imamo i mrs, respiratorni sindrom koji je još e, zarazniji od ebole, a istodobno moramo biti vrlo pažljivi e, da ne stvorimo ozračje panike koje će dovesti do nekih iracionalnih postupaka. A znamo da panika uvijek dovodi do takvih postupaka. I zapravo se radi o nečem vrlo delikatnom. Kako ostati budni, oprezni, ali istodobno e, umiriti svoje građane da je opasnost niska. No to moramo reći ne zbog toga što se ne želimo koncentrirati na sprečavanje širenja bolesti u zapadnoafričkim zemljama, već zbog toga što moramo i umiriti svoje vlastite građane moramo jedno učiniti zajedno sa drugim. I mislim da je moj ton, barem danas, e, bio e, sasvim jasan u tom smislu. Da li će sredstva biti stavljena na raspolaganje i odakle će doći u ovim proračunskim vremenima kakve jesu? Već sam rekao da svjetska znanstvena organizacija je poslala pismo koje je naslovljeno sve ministre zdravstva i ministra odgovorne za javno zrakoplovstvo također. Jedno se bavi zabranom putovanja i govori se o tome koliko je važno da se zemlje ne izolira jer se ljudi bezrazložno umiru i citiram zbog toga što zdravstveni djelatnici ne mogu doći do pogođenih područja. A zatim smo dobili i molbu za pola milijarde eura troškova da se stavi na raspolaganje e, za borbu protiv bolesti. Dakle, ne samo od strane Europske unije, već e, svim e, državama članicama UN-a. I vjerujem da je Svjetska banka spremna pružiti 125 milijuna, SAD još 125 mi bismo trebali procijeniti naš stav promijeniti situaciju sa razvojnim fondom jer sam uvjeren da bi dio sredstava e, mogao biti premješten na humanitarnu pomoć kako bi se brza pomoć pružila, a ostalo bi bilo e, dugoročni naravi, e, dakle kao pomoć zdravstvenim sustavima koji su na rubu kolapsa u tim zemljama. I to smo već sa uspjehom i Tome smo pristupili kroz ovo postavljanje, odašiljanje mobilnih laboratorija. Usprkos proračunskih ograničenja, dakle, vjerujem da uz malo kreativnog razmišljanja i malo suradnje, da ćemo i znači nužna, ta nužna sredstva kako Europska unija ne bi e, zaostala e, u međunarodnoj pomoći. Još sam imao dva pitanja što se tiče istraživanja. Situacija je takva da imamo dva projekta trenutno. E, jedan je gospođa Berger spomenut Oxford, koje je djelomično financirano od Europske unije, a djelomično uh, Welcome Trust i Europskog ministarstva za međunarodni razvoj. I koliko ja znam, od sredine rujna, ukoliko sva odobrenja prođu, istraživački timovi će moći započeti sa cijepljenjem dobrovoljaca. Dakle, sredinom rujna. Dakle, tu se radi o, humanom testiranju cijepiva protiv Ebola. A postoji i još jedno cjepivo koje zajedno razvija Američki institut zdravlja i GlaxoSmithKline, a to financira međunarodni konzorciji. Dakle, postoje istraživački fondovi koji su na raspolaganju unutar Horizonta 2020. i mislim uzgled rečeno da je to jedini fond koji nije srezan proračunski, već je čak i povećan za 80 milijardi eura koji su upravo namijenjeni e, istraživanju, a općenito govoreći o 7-8 milijardi za istraživanje zdravstvenih proizvoda i cijepiva. E, za to će naravno biti potrebno određeno vrijeme, no Europska agencija za ljekove je e, uspostavila jednu ad hoc radnu skupinu sa regulatorima diljem Europske unije koji su stručnjaci za cijepiva a cilj ove skupine je da prikupe dodatne informacije o eksperimentalnim oblicima liječenja i cijepiva koje se trenutno razvijaju. A svjetska zdravstvena organizacija e, dopušta takva hitna klinička ispitivanja čak i na ljudima u hitnim slučajevima tako da se može upotrebiti ove volontere e, za testiranje cijepiva. Dakle, istraživanje se ne bavi samo ebolom, već i drugim hitnim slučajevima i bolestima koje, iako možda ne dosegnu razinu epidemije, mogle bi u budućnosti postati epidemijama. I nemojmo zaboraviti da postoje druge hitni slučajevi, primjerice MERS i polio. Dakle, mislim da moramo učiniti više u smislu koordinacije. Dakle, postoji centar za hitnu koordinaciju Povjerenica Georgijeva je za to nadležna, a odbor za zdravstvenu sigurnost će se i dalje e, redovno sastajati kako bi razmjenjivao informacije i nadzirao situaciju. Joan, možda nešto, možeš kasnije e, nešto reći o tom odboru za zdravstvenu sigurnost. E, on je uspostavljen direktivom za prekogranično zdravstvo i vjerujem da ćemo u bliskoj budućnosti moći dodijeliti još više fondova upravo za hitne intervencije. Uz vaše dopuštenje, Hvala vam povjereniče. Što se tiče odbora za zdravstvenu sigurnost, e, uspostavljen prema nedavnoj e, odluci o prekograničnim zdravstvenim prijetnjama, dakle od e, prošle godine, potpuno je bio operativan tijekom ove krize, kao što je povjerenik rekao, bavili smo se i polijom i MERS virusom i tu bih se na trenutak dotakao država članica, one e, naravno su pod financijskim pritiskom e, jer se radi o istim ljudima koji se bave sa sve te tri krize istodobno. Dakle, to je možda najslabija točka e, naše reakcije, kapaciteti na razini država članica. No, moram reći da su oni vrlo profesionalno, vrlo hitro reagirali na ovu krizu. Uh, su se oko niza ključnih mjera, primjerice što se tiče putovanja, i trenutno blisko surađuju na pitanju medicinske evakuacije. Dakle, taj odbor tijekom proteklih par tjedana je pokazao da operativno se može nositi sa ovakvim događajima na europskoj razini. Također imamo i prednost elektronskog sustava zbunjivanja koji odašilje poruke o slučajevima, dakle stvarnom vremenu i imamo vrlo dobru sliku stvarnog stanja na europskoj razini. Poteškoća što se tiče Afrike je u tome kako se identificira same slučajeve u Zapadnoj Africi jer nemaju iste resurse ondje. I zbog toga nam Svjetska zdravstvena organizacija govori o procjenama broja slučajeva u Africi koja vjerojatno e, ne u realnosti. No u Europi s druge strane imamo vrlo preciznu sliku situacije, a u Europi možemo samo nagađati koliki je razmjer problema. Hvala vam i sad možemo započeti sa sljedećim krugom, gospođa peu frustrant Hvala vam gospodine predsjedniče malo me frustrira to što sam, e, što sad se javljam tek među zadnjima i zato što već je puno pitanja postavljeno i puno smo već toga i čuli. Tako da zapravo više ću nešto komentirati. Imala sam pitanje o zračnim kompanijama, no na to ste već odgovorili. Mislim da e, smo, sada imamo praktično iskustvo o razvoju epidemije na afričkom kontinentu. Eh, ebola je bolest za koju još uvijek nemamo lijeka. U Europi shvaćamo, znamo što se događa, no mislim da bi zavladala panika da se odjednom dozna da i u Europi postoje osobe koje su zaražene ebolom, koje će najvjerojatnije, nažalost, umrijeti. Tako da, kao što ste rekli, jako je važno zadržati i zaustaviti tu epidemiju zato što je ne možemo liječiti. Upravo zato moramo pomoći afričkom stanovništvu i pomoći im u borbi protiv te bolesti. Još je jedan element vrlo važan, iako niste htjeli previše izdramatizirati situaciju. No, e, Svjetska zdravstvena organizacija predviđa pogoršavanje situacije u sljedećih nekoliko mjeseci te govori o nekoliko desetaka tisuća mrtvih. Tako da očito je da se nalazimo u situaciji koja je katastrofična i traži hitne mjere. No, Moramo uzeti u obzir da ova situacija doista dramatična i zbog toga moramo financirati istraživanje. Vijeće neprestano smanjuje proračun za istraživanje. No istraživanje u medicinskom sektoru mora dobiti potrebna sredstva. Ja se ne slažem sa kolegicom Rivazi. Ja mislim da bi brzo trebalo pronaći cjepivo. I opet sada SAD traži put prema cjepivu, čak ako ima e, neke nuspojave. Ja, ja bih dosta voljela da se mm, iskoristi priliku i da se cijepe oni koji su rizične skupine. Sredstva ima i treba ih iskoristiti. Hvala vam. Ja sam u ime parlamenta bio izvjestitelj na odluci o važnim e, zdravstvenim prekograničnim prijetnjama. Ta je odluka usvojena nakon vrlo dobre suradnje s vama. Govorilo se u tom izvještaju o prekograničnim zdravstvenim prijetnjama i upravo smo čuli da ovakve odluke pomažu u uh, smirivanju europskih građana. Žao mi je povjereniče što u ovih proteklih nekoliko mjeseci za vrijeme razvoja epidemije ebole u zapadnoj Africi Žao mi je što se još uvijek nismo uspjeli iskoordinirati kako treba na toj temi. Nije ovdje riječ samo o panici. No, činjenica je da bismo trebali e, se koordinirati mi u Europi tako da e, iskoordiniramo kako treba radnike, to jest liječnike i zdravstvene radnike koji odlaze u zapadnu Afriku pomoći. nije dovoljno reći da u ovakvim okolnostima s ovakvim virusom nije dovoljno samo zaštititi evropske građane. Mislim da u komunikaciji koju pripremate, i evo sada ću završiti, kad govorimo o istraživanju, Šteta je što ne možemo učiniti više, a za taj virus znamo već neko vrijeme. Prvi slučaj ebole u Africi se pojavio prije dosta vremena. Preko 1500 osoba je umrlo zbog te bolesti, a oko 3000 osoba je zaraženo. Svjetska zdravstva organizacija Liječnici bez granica, mi, Tako da sve je to vrlo zabrinjavajuće. Očito je da e, nije provedeno dovoljno medicinskih istraživanja. Gospođo Rivazi, iako se ne slažem potpuno sa vama, ali mislim da ima pravo. Hvala. Sada gospodin Demes Smekar. Hvala. Vidim da um, na brojna moja pitanja je zapravo već uh, odgovoreno i mogu se složiti sa gospodinom Parnovom. Ja sam također bio izvjestitelj u Sjene na tom izvještaju i radili smo na tom novom zakonodavstvu koje je stupilo na snagu u studenom 2013. Vratio bih se ukratko na ono što je rečeno o zdravstvenoj sigurnosti i o tome kako je ovaj odbor odgovoran za koordinaciju. Ovaj bi odbor sada trebao još bolje koordinirati reakcije zemalja članica. S obzirom na situaciju u kojoj se mogu pronaći laboratoriji. Pitanje je, kako sada taj odbor za zdravstvenu sigurnost funkcionira kad govorimo o, virusu ebole te s obzirom na zakonodavstvo koje je nedavno usvojeno? Kako možemo biti još e, proaktivniji? Većina zemalja članica ima svoje politike o prihvatu eventualnih e, osoba koji su zaraženi ebolom. No, je li to sve usklađeno između zemalja članica i što se zapravo, kakve se još mjere poduzimaju i koje bi se još točke mogle unaprijediti? Hvala, sada gospodin Balco. Hvala vam, povjereniče. Hvala vam na svim podacima koje ste nam pružili o virusu ebole. Trebali bismo biti sretni da virus još nije stigao u Europu, no podsjetio bih vas na činjenicu da u rujnu će se nekoliko, će se studenti vratiti iz tih zemalja u Europu i to uglavnom iz Nigerije. A ovdje imamo sveučilišta na koja se vraćaju na stotine studenata. možemo li se osloniti na to da će oni ispuniti upitnik kad se vrate i s obzirom na razdoblje inkubacije od 21 dana, zanima me bismo li trebali uvesti dodatne kontrole ili ispitivanja? Naravno, ne bismo smjeli izazivati paniku, ali zanima me koje je vaše mišljenje o činjenici da stavka proračuna za te aktivnosti, da će se e, iznos u proračunu smanjiti za 5%? I još jedan komentar o američkom cijepivu. Je li moguće ubrzati autorizaciju tog lijeka u Europi? I još jedan e, komentar o razlogu izbijanja te bolesti. Mislim da postoje socijalni, ali i drugi faktori i trebali bismo jasno reći da s obzirom na to da prirodni i ljudski resursi se koriste na način na koji se koriste, da se i to može smatrati razlogom izbijanja bolesti. I sami ste spomenuli, u Liberiji postoji jedan doktor na stotinu tisuća ljudi. Stoga moramo biti iskreni i rekli da moramo učiniti sve što možemo da se riješimo tih ogromnih razlika. Hvala. Imamo još e, dva posljednja zastupnika. Gospođa Pjerik. Hvala vam. Ja se želim složiti s onime što je rekao izvjestitelj. Za vrijeme ljetnih praznika u Nizozemskoj se govorilo o sankcijama prema Rusiji, a ja sam povjerenika Borga pitala da odgovori i na tu temu, na to pitanje, na nisam, no nisam dobila odgovor. Morali bismo biti vrlo jasni, da, ovdje se govori o sredstvima, ali se istovremeno radi i o vrlo važnom sektoru. I radi se o Africi. Sigurna sam da, e, se, da je ovdje riječ o Europi da bismo bili sigurno drugačije rješavali situaciju. Kad govorimo o koordinaciji, moramo brzo djelovati. Mnogi su postavili pitanja sličnog sadržaja. Gospodin Lize je također govorio o tome. Ovo je tema kojom se parlament mora pozabaviti, a ne samo u vrijeme prije izbora. no željela bih vas i pohvaliti jer sve ono što ste nam sada danas ispričali dakle nam pokazuje da zapravo shvaćate što i kako treba učiniti. Hvala vam. Gospodine Bož, mislim da je vaše izlaganje bilo vrlo dobro i da ste dali odgovore na teške i složene probleme. No, mm, isto tako mislim da ste dobro upravljali ovom situacijom, tako da nije da se svi slažemo sa mišljenjem kolege. E, ovdje najčešće razgovaramo o nedostatku kapaciteta u zemljama članicama, a mislim da je to jedan od europskih problema i inače. Što možemo učiniti? U zemljama članicama imamo problema, nemaju dovoljno kapaciteta, nemaju dovoljno sredstva, nemaju dovoljno resursa. Ako ne budu imali sve to što je potrebno, naći će se u problemima ako se budu morali baviti jednom takvom situacijom. E, bi li onda Europska unija mogla preuzeti nešto tako na sebe, na primjer informacije za putnike, kako bi pomogla zemljama članicama? Jer mislim da većina nas u ovoj prostoriji želi nešto više učiniti kako bi, bismo pomogli i Africi, a i kako bismo se na odgovarajući način nosili sa situacijom ovdje. I još bih vam na kraju htjela zahvaliti na odličnoj suradnji u proteklih nekoliko godina i poželjeti vam sve najbolje u budućnosti. Hvala, hvala svima na ovom drugom krugu pitanja. Sada dajem riječ gospodinu Porgu da čujemo vaše odgovore. Hvala i hvala svim članovima, svim zastupnicima koji su mi poželjeli e, sreću u budućnosti. Ja također moram reći e, da mi je bilo jako lijepo raditi sa vama i da zapravo najveći dio zakonodavstva koje smo uspjeli usvojiti je i zahvaljujući vašem trugu. Dopustite mi da vam sada izložim gdje e, smo jaki u ovom pitanju, a gdje baš i nismo. Istraživanje. Svačam bojazni gospođe Krostet kad kaže zašto uvijek e, Amerikanci lide u tim slučajevima. Danas u ovoj situaciji imamo jedan američki i jedan evropski projekt. I to zbog sveučilišta Oxford. Na tom će sveučilištu početi e, testiranje na e, dobrovoljcima u rujnu. I to će biti prva testiranja takve vrste o eboli. Tako da ne želim sad reći da smo jako dobri u tome, ali mislim da smo spremni. Ako ćete me pitati e, o laboratorijima, mislim da imamo dobru mrežu koja je učinkovita i to pokazuje solidarnost. Jer one zemlje koje možda nisu e, ekipirane na odgovarajući način, te će zemlje imati pristup potrebnim sredstvima kroz tu mreže. Tako da dobro smo organizirani kad govorimo o tome što imamo, što možemo učiniti u slučaju da dođe do izbijanja epidemije na, u Europi. Znamo dakle gdje su laboratori, gdje, kako funkcioniraju, to u većim zemljama, zatim manje zemlje imaju um, zgrade, imaju prostorije koje se mogu jednostavno pretvoriti u jedinice za uh, izolaciju. Uh, novac, to je problem, ali siguran sam da kroz preraspodjelu sredstava možemo postići E, ono što e, Svjetska zdravstvena organizacija od nas očekuje kako bi se zaustavilo širenje bolesti. E, ono što ja mislim da bi nam moglo predstavljati problem u budućnosti jest evakuacija. Kako ćemo se organizirati za evakuaciju? Ali to nam nije sada problem, to bi eventualno mogao biti problem u budućnosti. Nemaju sve zemlje, recimo zrakoplove, potrebne za evakuaciju velikog broja ljudi ili vojnih zrakoplova. A da ne spominjemo e, i osoblje, recimo zrakoplovno osoblje koje bi se moglo bojati i prevoziti zaražene osobe. Jer nikad oni smatraju da možda nema dovoljno jamstava da se oni neće e, zaraditi. Dakle, to se sve samo nadodaje na sve ostale postojeće probleme. Zato trenutačno radimo e, sa ostalim e, povjerenicima i sa humanitarnim sustavom te sa e, vanjskim poslovima. kako bismo iskoordinirali i korištenjem bojnih zrakoplova evakuaciju, ako evakuacija velikih broja pacijenata bude potrebna. U ovim e, trenucima evakuacija zapravo broj ljudi koje je potrebno evakuirati je vrlo mali i to ne predstavlja toliki problem. Dakle, e, Ujedinjena kraljevina bi to mogla učiniti bez problema, no za manje zemlje nismo baš sigurni. Tako da održavaju se sastanci kako bi se dogovorila koordinacija eventualnih evakuacija. Tako da, ako ćete me pitati u kojem području smatram da bismo trebali bolje e, nešto smisliti zapravo koja nam je najslabija karika, to je onda upravo područje evakuacije te priprema. Zemlje članice se svaki tjedan redovito sastaju i raspravljaju o tome, tako da mislim da smo u ostalim aspektima dobro pripremljeni. Mislim da je gospodin Pedicini mi postavio pitanje o imigrantima, a na koje sam ranije zaboravio odgovoriti. Prvi dio odgovora će biti moj osobni, e, moja osobna procjena. Ja dolazim iz zemlje koja ima isti problem kao Italija, kao Grčka. I bio sam ministar e, unutarnjih poslova deset godina i bavio se istim tim problemom, tako da tamo sam otprilike, od uvijek sam u tom problemu. I često čujete uh, razmišljanja tipa ovako će teroristi ući u Europu. Ja mislim da teroristi imaju bolje resurse ne na ribarski brod uplatiti tisuću eura i onda pokušati na taj način ući u, na Maltu ili u Lampeduzu, na Lampeduzu. Mislim da teroristi sigurno imaju bolje načine. A mislim da pacijent zaražen ebolom ne bi bio dovoljno snažan za prijeći cijeli put iz Libije, iz Gvineje, Libije, Tunusa, Tunisa i onda još ploviti danima ne bi li stigao do europske obale. No, unatoč e, što postoje jednostavno prirodne poteškoće da bi se ovako nešto uopće dogodilo, postoje i drugi načini dolaska u Europu, ne samo prelaskom sredozemlja. Tako da u odboru za zdravstvenu sigurnost e, smo uspostavili specijalnu radnu skupinu za migraciju. I o tome se zapravo raspravljalo i prije izbijanja ove epidemije. E, dakle, kakva je korist zdravstvenog pregleda imigranata koji dolaze kopnenim ili morskim putem u Europu ako ti zdravstveni pregledi nisu koordinirani? Ako Malta ima jedne kriterije, Italija ili Grčka neke druge. Dakle, ako već to nije iskoordinirano, vidi se da takvi pregledi nemaju uopće smisla. Tako da zajedno sa e, pravosuđem i unutarnjim poslovima sada radimo na tome da se usklade kriteriji za zdravstveni pregled useljenika. I postoje sredstva da se ti zdravstveni pregledi e, isfinanciraju. O temi istraživanja sam, mislim, već dovoljno rekao. koje su dodatne e, potrebe. Dakle, moramo raditi na razvoju cijepiva i u hitnim slučajevima naravno to treba ubrzati. Istovremeno moramo osigurati da sve što se stavi na tržište da bude sigurno i zbog toga Europska agencija za lijekove ima posebnu radnu skupinu za taj problem. A ako se pojavi potreba, imat ćemo skraćeni postupak za odobravanja cjepiva koji će naravno prije toga proći testiranje na ljudima. I, a to će se dogoditi kroz sljedećih nekoliko tjedana e, u okviru ova dva projekta koja sam ranije spomenuo, dakle e, jedan američki, a jedan je europski. Zatim neko je postavio pitanje o studentima koji se vraćaju slijednih praznika na mjestu polaska ne postoji savršeni zdravstveni pregled. Za one koji se vraćaju u Europu. Dakle, mjeri se temperatura, no temperaturu možete dobiti iz mnogih razloga. Tako da neke od negativnih rezultata nakon sumnjivih e, slučaja na ebolu je bilo da su neki zapravo bili zaraženi malarijom. No, to ipak pokazuje da postoji sustav, da postoji sustav ranog upozorenja. No, taj sistem zapravo pokazuje da se može pogriješiti kod identificiranja bolesti. No, ako se ipak stvori, dakle, recimo da se nešto se otkrije, pošalje se uzbuna, Vidi se kasnije da to nije bio slučaj ebole, već malarije. Dakle, nije savršen način ispitivanja, ali zapravo to je zapravo još uvijek jako dobra stvar, zato što je problem ipak uočen, a onda još je bolje da to nije ebola. Isto tako u slučaju prošlih epidemija imali smo jako puno cijepiva koja nisu iskorištena, no bolje je i imati takvu situaciju nego imati epidemiju, a ne imati cijepova, cijepiva. znam kakva je situacija na Malti, znam kad smo imali ptiću grup, kripu, imali smo problema sa pristupom cijepovima, bilo ih je teško uopće kupiti. A sada u okviru direktive o prekograničnom zdravstvu taj je problem riješen. Možda, John, još da ti e, da dodaš što zemlja članice rade kad je riječ o razmjeni informacija. Što se radi u odboru za zdravstvenu sigurnost. Ali molim vas kratko. Dakle, samo jedna minuta. Razmjena informacija u odboru za zdravstvenu sigurnost je bio u realnom vremenu. Dakle, primjer ću vam navesti od jučer. Jedna od naših država članica nije mogla e, fizički testirati ebolu na pacijentima i e, zatražili su pomoć, dobili su odgovor u roku od jednog sata. To je konkretan primjer kako bolje opremljene i iskusne države članice mogu pomoći manje iskusnima državama članicama i to u realnom vremenu. E, za sada je to odlično funkcioniralo, nadam se da će tako i ostati, da se neće povećavati broj oboljelih. Hvala vam, zahvaljujemo i povjereniku Borgu na ovoj prezentaciji na spremnosti da odgovori na sva pitanja mojih kolega. I pozdravljam vas, a mi još moramo nastaviti e, s jednom točkom koja nam je zaostala od jutros sa kolegom Gerbrandijom o europskom semestru, tako da imamo pauzu od pola minute. Grazie e... Hvala. Hvala svima. I možemo se vratiti na sedmu točku dnevnog reda. To je mišljenje kolege Gerbrandija o europskom semestru. Dajem odmah riječ kolegi, nek nam predstavi svoj tekst koji je isključivo na engleskom. E, nismo imali dovoljno vremena za prijevod i zahvaljujem mu na trudu ovoga ljeta kada su mnogi od nas bili na plaži. Kolega Gerbrandi, izvolite. Hvala lijepa. Posljednje minute sastanka odbora su uvijek najbolje jer mogu najlakše privući pozornost kolega zastupnika i javnosti, pa ću to iskoristiti na najbolji mogući način. ova rasprava se trebala odvijati tijekom prijepodneva, no moram priznati da je možda čak i bolje da smo je odgodili nakon izlaganja povjerenika Potočnika, jer je on iznio neke vrlo vrijedne napomene, ne samo o e, semestru, već i o kružnom gospodarstvu i e, važnosti e, gospodarskog rasta i održivosti. Bit ću kratak, no mislim da moram započeti sa nekoliko primjedba o samom europskom semestru, jer to nije tema o kojoj raspravljamo u odboru za okoliš svakodnevno. Naravno, dogodila se financijska i ekonomska kriza koja je prozročila velike probleme unutar Europske unije i ona je pokazala da postoji sve veće udaljavanje između gospodarstava država članica i stoga smo odlučili usvojiti ovaj europski semestar koji je godišnji ciklus usklađivanja gospodarskih politika Europske unije i Europska komisija provodi detaljne analize eh, programa država članica za ekonomske i strukturalne reforme i iznosi im preporuke za sljedećih od 12 do 18 mjeseci i Europsko vijeće ne potvrđuje osim Europske komisije te preporuke. Dakle, one su središnji, središnji dio reformi koje provodimo unutar Europe. Strateški dokument Europa 2020 je e, vodeći ključni dokument i strukturne reforme su u samom temelju našeg budućeg gospodarskog rasta. Koja je uloga parlamenta? Svake godine dobivamo dva izvješća, jedan početkom godine kada se fokusiramo na e, godišnji pregled rasta komisije i drugi u jesen koji se fokusira na preporuke za pojedine zemlje. To je ono što činimo sada Dakle, ovo mišljenje, poput izvješća ikona, će se fokusirati na provedbu e, u 2014. i e, poboljšanje za 2015. godinu. E, Europa 2020 ima tri stupa, ekonomski, socijalni i stup za održivost. Od ključne važnosti da ovaj stup održivosti bude poduprt i europskim semestrom. U svakoj strukturnoj reformi održivost bi trebala igrati vrlo važnu ulogu i to nije samo moje uvjerenje, već je to e, mišljenje Europske komisije i vijeća. ću samo nekoliko primjera problema koji se spominju u semestru u posljednje dvije godine. Prvenstveno se radilo o fiskalnoj reformi zaštite okoliša, resursima, kvaliteti zraka, e, prevenciji poplava, tvari koje e, su e, štetne za okoliš. To su bile prioritetne teme u posljednje dvije godine. Fokusirao sam se na to da dobijem mišljenje Envija ove godine, jer ono je od e, ključne važnosti sada održivost, e, dobiva se veću veću važnost u procesima semestra, ali to još uvijek nije dovoljno. Bez toga mislim da mi u parlamentu kao odbor za okoliš ne samo da pokažemo naš interes, već pokušamo učvrstiti naša gledišta u konačnom izvješću parlamenta. Moram pohvaliti talijansko predsjedništvo. U srpnju su organizirali neformalno vijeće u Milanu sa, e, u kombinaciji sa ministrima za zapošljavanje, odličan primjer suradnje. Sljedeći korak bi bio da se uključe i ministri e, Ekofina. To bi bio još daljnji pomak u smjeru središnje ekonomske rasprave. Što se tiče samo 1500 slovnih znakova ima ovo izvješće, jer to je granica za nacrt mišljenja, dakle zato je tako kratko, no to će olakšati ovu raspravu u roku od 15 minuta i prisilit će nas da se e, da budemo suzdržani i u našim amandmanima, jer moramo odaslati fokusiranu poruku E, ikonu i tada imamo e, bolje šanse. E, Philip de Bakker je izvjestitelj za nadležni odbor ikon i njegovo mišljenje je upravo objavljeno i on također spominje energetsku učinkovitost, fiskalizaciju i održivost, dakle to je vrlo obećavajuće. Mi to možemo ojačati snažnim mišljenjem Envija. Glavni elementi mog izvješća su sveopće uvjerenje da zeleno gospodarstvo osnažuje gospodarstvo i danas sam ponovno se osvjedočio da baš nisu svi kolege u to uvjereni. I zato stoga bi to trebalo biti prioritetom u procesu semestra. Drugo, učinkovitost resursa i to je nešto što je ekonomski relevantno na temelju saznanja Europske komisije koje se pak temelje na mnogim studijama. Govorimo o godišnjim uštedama za industriju od 600 e, milijardi eura godišnje zato mislim da je svima jasno koliko je važna energetska učinkovitost. Govorimo o stotinama tisuća radnih mjesta. Nešto što će nam vrlo trebati u Europi, no moramo postati učinkovitiji u smislu naših resursa. Moramo provoditi nacionalne strategije za E, učinkovitost resursa pod koordinacijom EU-a i u tom smislu je europski semestar savršeni postupak koordinacije. Treće, moram naglasiti otpad koji je usko vezan uz učinkovitost resursa. To je nešto što je vrlo važno u ovom mišljenju jer postoje velike razlike između država članica i upravo to je ono što pokušavamo izbjeći ovim procesom europskog semestra, jer ne želimo da postoje prevelike razlike između država članica i njihovih gospodarstava. To je ono što piše u izvješću. Pripremio sam nekoliko amandmana već. E, fokusirat ću se na onaj vezan uz eko inovacije. Trebali bi se više usredotočiti na eko inovacije kako bi ojačali naše gospodarstvo iznijeću amandman o tome. Zaključno, spomenuli ste da se morao raditi tijekom kolovoza, kada je većina nas bila na godišnjem odmoru. Želio bih zahvaliti svojoj asistentici Dinki Brusel, jer ja sam e, bio na godišnjem odmoru, a on je bio u uredu i radio je na tome. Hvala. Hvala. Hvala tebi i asistentu na odlično odrađenom e, radu. A sada da čujemo izvjestitelje u sjeni, najprije kolega iz Pučana. E, e, mislim da ovu raspravu na razini ovog odbora vodimo već prilično dugo. E, možem naglasiti sljedeće. Važnost sljedećih pojmova moramo iznaći nove modele razvoja uz selektivna ulaganja koja se fokusiraju na zeleni rast. I raspravo o europskom semestru je odlična prilika da se uključi i zaštita okoliša u naše ekonomske točke. Europska unija ne bi trebala imati samo najveće gospodarstvo, već i najzelenije i najodrživije gospodarstvo u svijetu. Zapada društva moraju naglasiti važnost tog aspekta i svoju predanost tom smjeru. Navješću ću primjer iz Portugala, moje zemlje. Mi smo e, restrukturirali proračun obzirom da smo bili suočeni sa poteškoćama, ali smo se unatoč tome fokusirali na zelenu ekonomiju koja je najveći pokretač rasta i razvoja i može umanjiti našu ovisnost o drugim zemljama, osim toga generira e, nova radna mjesta. Željeli smo olakšati porezni teret na radnim mjestima i prebaciti ga na onečišćivače. Također smo se fokusirali na inovacije, fokusiranje dobrih praksa u pitanjima okoliša i u javnom i u privatnom sektoru i oni koji su odgovorni za štete u okolišu moraju za to platiti, moraju nadoknaditi te štete. Moramo pronaći nove modele za e, povrat, e, posebice u tom okolišnom sektoru. Također želim naglasiti važnost E, fiskalizacije poreza koji trebaju olakšati porezno opterećenje za radnike. Okolišne politike mogu dovesti do povećanja zaposlenosti što može generirati višu konkurentnost i otvarati nova radna mjesta. Hvala. Hvala. Sada kolega Kaputo iz kluba zastupnika socijalista. Hvala. Najprije želim zahvaliti kolegi Gerbrandiju na svom radu preko ljeta. Imam samo par komentara i nastoj ću biti vrlo kratak. Učinkovitost korištenja resursa i energetska učinkovitost su ključne za promicanje održivog rasta, te srednjeročno i dugoročno su ključni elementi konkurentnosti Europske unije. Europska unija je smanjila za 20% potrošnju e, energije, to jest na to se obvezala do 2020. I danas vidimo da, se trend, da je trend u većini zemalja oko 10%. A neke zemlje članice neće ni izbliza postići taj cilj. A to će značiti da smo izgubili prilike za rast u brojnim sektorima i u brojnim regijama. Isto tako da smo izgubili priliku da se otvore brojna radna mjesta, što je već rečeno. Predlažem komisiji da usvoji strože mjere i da promiče ciljeve koji su zakonski obvezujući kad govorimo o energetskoj učinkovitosti. Naravno, treba uzeti u obzir startnu točku svake zemlje članice, gospodarsku situaciju te mjere poduzete u tom području. Europski semestar koordiniranja gospodarskih politika mora voditi prema održivijoj politici u području zaštite okoliša. Zato pozivam komisiju da u svaku, svaki izvještaj o rastu svake godine uključi i analizu zaštite okoliša i pokazatelje dakle zaštite okoliša. Isto tako predlažem da se porezno opterećenje premjesti sa rada na zagađenje. Predlažem da se usvoji da se usvoje takve mjere jer mislim da bi to e, dovelo do punjenja naših proračuna. Te na kraju, kao što i sam izvjestitelj rekao, nedavna europska studija pokazuje kolike dobrobiti mogu proizaći o, iz poticanja zelenog rasta studije su pokazale da bi se moglo uštediti gotovo 70 milijardi eura te povećati godišnji promet za oko 40 milijardi eura. I zbog toga se nadam da će i zakonodavstvo o otpadu biti bolje usklađeno sa ostalim politikama. Sada gospođa Konečna u ime Ujedinjene ljevice. Hvala gospodine predsjedniče. Bit ću kratka. U ovom mišljenju nam nedostaju dva elementa. Prvo, izvedvost na području zdravstvene skrbi i zdravstva E, nedostaje u našem mišljenju, a nije obuhvaćena niti mišljenjem ekona. Gospodarska kriza imala velike posljedice na pristup zdravstvenoj njezi. Dakle, čak i europski semestar i mjere europskog semestra e, to mogu još više ojačati, dakle, pristup zdravstvenim uslugama je nešto što je nužno potrebno našim građanima i mislim da naš odbor mora na to ukazati. I drugo, i to želimo izmijeniti, fokusiranost na dodanu vrijednost tzv. zelenih radnih mjesta. Ovdje piše da se trebaju generirati zelena radna mjesta, no ja mislim da bi mišljenje trebalo biti još konkretnije baš bi mišljenje trebalo objasniti na koji način se takva radna mjesta mogu stvarati, jer ona sigurno neće nastati automatski sama od sebe. Samo e, ekologizacijom gospodarstva ne nastavi zelena radna mjesta. Dakle, željela bih ugraditi te dvije nadopune i u pisanom obliku ću se očetovati. Hvala. Sada ime kolega Škrlec. E, ja ću možda biti još kraći nego e, moji prethodnici. Zahvaljujem se naravno kolegi Grebrandiju na e, njegovom asistentu na trudu koji su uložili na pripremi ovog mišljenja za vrijeme dok smo mi uživali na godišnjem odboru. Dakle, mi pozdravljamo prvo da je Envi dobio priliku da da mišljenje na nešto što se tiče ekonomske politike u Europskoj uniji što je zapravo E, vodi prepoznavanju e, ovog odbora u tom, u tom važnom dijelu. Ono što je zapravo nama važno da je u ovom mišljenju istaknuto da zapravo e, je ulaganje znači u obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost jedna od prioriteta. Ono što bi zapravo na neki način ovoga trebalo možda i ugraditi zapravo koliko je pojedina država članica uspješna u primjeni zapravo tih politika što se tiče obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti. E, vjerojatno ćemo imati e, pisani amandman znači u vezi eko-inovacije, što je već ovaj kolega rekao, tako da to malo pojačamo, ali e, u potpunosti znači podržavamo ovo mišljenje. Hvala lijepa. Hvala, sada iz EFTA kolega Pedicini. Hvala predsjedniče. Mislim da smo pozitivno prihvatili mišljenje kolege Gerbrandija da uključimo i e, prijedlog o ekoinovacijama. Isto tako se i slažem sa predlozima ostalih e, izvjestitelja u Sjenu. Naša namjera će biti da ojačamo neke aspekte koje e, koji su predloženi, a oni se odnose na proturječnosti između riječi i stvarnosti. Mateo Renzi, talijanski premijer, kada je došao ovdje, rekao je da se nalazimo pred novim početkom koji će dati novi zamah europskom projektu. Tako da to je poruka koja umiruje, vrlo sigurna poruka i čini se da će talijansko predsjedništvo doista nešto učiniti kako bi Europa izašla iz krize i gledala napokon u budućnost. No, u Italiji, a i u Hrvatskoj, se odlučilo na udvostručivanje e, energetske opskrbe iz fosilnih goriva. I to je smiješna odluka. A osim toga što je smiješna, to je i tragično za poljoprivredu, turizam, ribolov, zdravlje građana, i zbog toga što to nije nimalo u skladu sa gospodarskim ciljevima e, kružnog gospodarstva o kojima smo razgovarali malo prije sa gospodinom Potočnikom. Osim toga moramo spomenuti da proizvodnja energije iz e, fosilnih goriva to je rekao i gospodin Gerbrandi, nije dobra ideja. Ono što mi smatramo da treba raditi na distribuciji e, energije kako bi se dalo više moći građanima. Tu ne govorimo samo više o, tu ne govorimo samo o demokraciji, već govorimo i o mogućnosti za gospodarski razvoj koja bi mogla biti izgubljena. Hvala. Još dva zastupnika. Prvi je Peter Lize. Biću vrlo kratak, obzirom da je mnogo e, toga što je važno e, rekao izvjestitelj za mišljenje i izvjestitelj u sjeni. E, podupirem e, ovo što piše u mišljenju, jednim primjerom iz Portugala. Jedan naš bivši kolega je bio ministar za zaštitu okoliša i klimu, klimatske promjene. On je iznio program za održivi rast u ulaganja u energetsku učinkovitost i uspio je u tome i mi moramo stoga mi u Europskom parlamentu poduprijeti kolegu Portugalu i dati mu vjetar u leđa. Ono što me također vrlo zanima je i pitanje zdravstva, jer mi smo odbor i za okoliš i zdravstvo i sigurnost hrane. E, zdravstvo je vrlo bitno. Naravno da u državama članicama se mora štedjeti, štedi se upravo u na zdravstvenom sektoru i tu postoje problemi sa učinkovitosti, na primjer u Grčkoj e, je bilo uobičajeno da su se e, propisivali samo generički lijekovi, odnosno najskuplji lijekovi, a ne generički lijekovi, a mi se trebamo zalagati za to da zdravstveni sustav bude snažan, učinkovit, ali i održiv. Stoga to gospodarstvo mora biti plansko. E, mislim da se moramo pozabaviti intenzivnije pitanjem zdravstvenog sustava i sada bih vrlo rad to podnio amandman i zamolit ću vašu podršku. Dakle, moramo već jednom reći otvoreno e, produktivni, učinkoviti zdravstveni sustav za pacijente koji je temelj za zdravo plansko gospodarstvo. Hvala. Sada posljednji ima riječ kolega Balco. Želio bih objasniti zašto mi ne možemo poduprijeti ovo mišljenje. Postoji šest točaka u prijedlogu u smislu e, strukturiranja proračuna u državama članicama. Reći ću sa kojim točkama se slažemo, sa kojima ne, jer mi mnogo toga nedostaje. No moramo razmotriti koja je svrha ovoga u okviru europskog semestra. Bio sam članom, zastupnikom u Mađarskom parlamentu dvije godine. Bio sam zadužen za europska pitanja i vidio sam u praksi što ovo znači. To znači da kada je dijalog završen i prijedlozi su formulirani kao tvrdnje i kada u rujnu kao zastupnik e, nacionalnog parlamenta, želim raspravljati o nacionalnom proračunu. Rekli su mi ne možemo e, više to napraviti. Ovo je bio dogovor sa Ekofinom. To je ono što su oni željeli. Mi sada moramo provesti ovo. I upravo iz tog razloga mi smatramo da možemo prihvatiti ove točke kao prijedlog. One su obvezujuće. ali nisu baš dobri za našu suverenost. Hvala. Dobro, sada bih htio zatvoriti raspravu i dao riječ našem izvjestitelju te predstavniku komisije gospodinu Kudesku. Hvala, predsjedniče. Ja dolazim iz opće uprave i zaštitu okoliša. Ovdje predstavljam komisiju. U Ekofinu sam već razgovarao sa kolegama zastupnicima i sa službama koje rade na ovom području. Komisija je već intervenirala prethodno, te stoga ću ja sada biti kratak. Mi pozdravljamo e, uključivanje e, odbora e, u raspravu o rastu za 2015. godinu putem procesa europskog semestra. To uključivanje odbora je bilo pravodobno također e, projekcija rasta za 2015. godinu i e, analiza projekta 2020. Sve je to ono što potpada pod rad nove komisije. Proučavamo sve detaljno u pojedinostima zajedno sa državama članicama i vidimo da e, ima, ima mnogo koristi i za poduzeća i za građane. Ako ćemo insistirati na poboljšanjima energetske učinkovitosti i ozelenjivanju gospodarstva, neke brojke su ovdje spomenute, međutim, pomak u smjeru obrazaca održivog razvoja E, imat će dobre rezultate i za društvo i za okoliš, ali neće se dogoditi odjednom i moramo s toga surađivati, moramo djelovati zajedničkim snagama i zato smo zadovoljni da ste se i vi uključili E, pregled godišnjeg rasta za prošlu godinu je naveo da komisija mora surađivati usko sa nacionalnim tijelima, uključujući nacionalne parlamente i druge institucije Europske unije, uključujući parlament, socijalne partnere i dionike kako bi se e, stvorio osjećaj svojine nad napretkom na području reformi, kako bismo stvorili temelje za e, pametan i uključiv socijalni rast u cijeloj i socijalni rast u cijeloj Europskoj uniji. Također pozdravljamo spominjanje e, strategije Europa 2020 iz ožujka ove godine. Dakle, Europa bi trebala značajno poboljšati svoju učinkovitost resursa i također nacrt mišljenja odražava konkretnije izazove u obliku paketa kružnog gospodarstva koji je usvojen u srpnju i o kojemu ste već raspravljali. Iako je ovo mišljenje vrlo kratko. Siguran sam da će pojedinosti uslijediti u skore budućnosti. Želim sada navesti samo dva aspekta. S naše strane i sa strane komisije mi usko surađujemo sa državama članicama u smjeru e, ozelenjivanja europskog semestra. Uspostavili smo skupinu stručnjaka, nadograđujemo se na e, preporuke za pojedine zemlje i upravo u toj skupini stručnjaka razmenjamo najbolja iskustva i prakse, jer su neke države članice naprednije od drugih. Također je vrlo važno spomenuti da na sastanku u srpnju Vijeće zaštitu okoliša je e, snažno poduprlo poduzimanje dodatnih mjera kako bi se, kako bi se uključilo učinkovitost resursa u europski semestar i Europe 2020 uvodeći indikatore za energetsku učinkovitost i učinkovitost resursa pomoću kojih bi se mjerili procesi i poboljšanja. Također, talijansko predsjedništvo je organiziralo neformalni sastanak na temu zaštite okoliša i zapošljavanja. Što mi pozdravljamo što se tiče sljedećih koraka, Vijeće za zaštitu okoliša priprema zaključke vijeća koje bi se trebalo usvojiti na sljedećem sastanku u listopadu. I talijansko predsjedništvo također oh je, će se pobrinuti da sljedeće predsjedništvo uključi ozelenjivanje e, europskog semestra e, u program za sljedeću godinu. Dakle, prioriteti koji su navedeni u nacrtu mišljenja dobro odražavaju naše nedoumice i zabrinutosti i mišljenje predsjedništva vijeća i onoga što je bilo izraženo na e, vijeću zaštitu okoliša. Sada ću dati riječ našem izvjestitelju za mišljenje, za kratak odgovor. Molim kratak odgovor. Da, će bit ću vrlo kratak. Želio bih zahvaliti svojim kolegama na gotovo jednoglasnoj potpori nacrtu mišljenja. Veseli me to što ste spomenuli da će podnijeti amandmane. Slažem se sa kolegama Lize i Konečkom da je zdravstvo ono što nedostaje te veselo iščekujem njihove prijedloge vezane uz zdravstvo. I posljednja napomena, ako se uistinu slažete toliko koliko ste ovdje to naznačili, iskoristite vaš utjecaj u klubovima zastupnika kako bi e, odbor ikona usvojio naše mišljenje, jer je to od ključne važnosti da ove točke budu dijelom konačne rezolucije koje će usvojiti plenarna sjednica. E, dobro će nam doći vaša pomoć. Hvala i sa moje strane. Želim naglasiti vremenski raspored. Krajnji rok za amandmane je 10. rujna. 12. rujna samo na engleskom. Nakon toga imamo usvajanje mišljenja 13. i glasovanje 13. rujna. Zatim usvajanje izvješća e, Ekona 7. E, listopada i također na plenarnoj 8. E, listopada. Zahvaljujem vam na pozornosti i zahvaljujem vam što ste ovako dugo ostali i također bih želio zahvaliti prevoditeljima na tome što su ostali duže.